So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, merci, Mesdames et Messieurs, ähm, wir müssen... Dame i gospodo, moramo početi. Imamo prilično naporan program danas poslije podne, pa ćemo najprije dakle, usvojiti e, dnevni red. Dakle, imamo točku 15 koju, e, koju ćemo raspravljati prije točke broj 4. Nakon tih priopćenja, dakle, prelazimo na točku broj 15. Nakon toga nastavljamo uobičajenim redom. A nakon toga ćemo preći na točku dnevnog reda broj 6 no e, nakon brojke 12, nakon 12. točke dnevnog reda. A e, nakon toga točka broj 7, e, izvješće Beres, a nakon toga ćemo govoriti o izvješću komisije. E, glasovanje će biti sutra. Donijeli smo tu dakle postupovnu odluku razmatranje amandmana odbora za ustavna pitanja i e, to će se dobiti sutra ujutro prije točke broj 15. To je dakle najnovije što možemo reći o današnjem razvoju dnevnog reda. Je li to usvojeno? Jest. Hvala. E, nakon toga vrlo kratka točka dnevnog reda, a to je prezentacija godišnjeg istraživanja o rastu na sastanku 21. studenog ćemo imati poseban sastanak u 8.15 gdje će e, dva povjerenika e, načiniti uvozno izlaganje o tom izvješću kojim će se komisija baviti do 13. prosinca. Molim da to upišete. Što se prijevoda tiče, znam da je to za sve nas jako važno. E, nemamo dakle nikakvih e, posebnih obavijesti o tome. E, imamo očitav niz dobrih izvješća. Molim vas, pažljivo pratite sve jer će se ovo pratiti putem e, web streaminga, moći svi prati putem interneta, eto cijeli politički svijet nas gleda. Danas nemamo puno vremena, 15 minuta za svaku točku dnevnog reda. Pokažimo svima da možemo raditi sažeto i da možemo proći kroz naš dnevni red, pokažimo to svima, uključujući i europskim građanima. Moramo dakle sve to napraviti e, dobro. A sada Elizabet imate riječ. Dakle, o posljednjem trijalogu kojeg smo vodili posljednjem, jer je to odbio 26. a sljedeći tjedan održat će se i 27. trijalog. Dopustite mi i jednostavno da se zaista vrlo srdačno i duboko zahvalim našim pregovaračima koji se i te kako dobro drže jer su u posljednju rundu završili u pola dva ujutro. Jednostavno to pokazuje u kojoj mjeri su e, svi e, puno radili i što sve još moramo napraviti. I ja ću nastaviti naravno obavještavati vas o svim onim stvarima o kojima smo do sada govorili i o kojima sam vas obavještavala za vrijeme pregovora. Međutim, sada smo u najtežem dijelu pregovora i e, svi smo rekli naše mišljenje o tome. Prva teška točka jest da zaista 25 posto kohezijskog fonda bude izdvojeno za socijalna pitanja. To mora ostati tako, to, u to se ne smije dirati. Vaša dva pregovarača nisu popustila ni za milimetar. Predsjednik odbora za proračun Alan Lamassur i e, predsjednik Europskog parlamenta, njih su obojica zaista vrlo skloni našem e, našem planu. A jutro sam o tome razgovarala i sa predsjednikom mog kluba zastupnika Josefom Dolom. Stvarno, moramo na tome raditi jer tih 25% iznosi 11 milijardi eura koji se treba izdvojiti za ljudske resurse i zbog toga se mi toliko toga držimo. Drugo, inicijativa za zapošljavanje mladih. Sjećate se da e, je u tekstu stajalo da regije koje trebaju e, to dobivati su one gdje imaju najviše mladih nezaposlenih ljudi od 18 do 25 godina. Mi bismo htjeli da to bude one regije u kojima ima najviše mladih nezaposlenih, više od 22,5%. Mislimo da je to važno. I moramo e, vidjeti kako ćemo se organizirati u odnosu na druge proširenje, odnosno produženje koje tražimo, a to je da se to produži za kategoriju do 30 godina. Možda će se jedno od ta dva aspekta moći dogovoriti. Treće, htjeli bismo da vijeće popusti i da mi 20% Europskog socijalnog fonda dobijemo kao sredstva e, koja će se uložiti e, za e, ranjive osobe, a isto tako da se osobe s hendikepom isto tako budu osobe koje mogu dobivati iz socijalnog fonda. Evo, o tim se stvarima radi. Drugo, Sjećate se da u nacrtu proračuna za 2014. godine smo se pitali gdje su upisani te krediti, taj novac za zapošljavanje mladih. U proračunu dakle za 2014. godinu 3 milijarde i 400 milijuna eura predstavljaju obećana sredstva dok 2 milijarde i šesto tisuća koje su preostali su sredstva izdvojena za 2015. godinu. Moramo imati projekte koji će moći iskoristiti tih 6 milijardi eura za 2014. i 2015. godinu. I za kraj 27. trijalog održat će se u utorak, dakle sljedeći tjedan nadamo se da ćemo završiti svim pregovorima prije nego što dođemo do 30. trijaloga. Hvala lijepa, Elizabet. Ovo su sve bile dobre donešene odluke. E, sve to u dobrim rukama. Želi se još netko javiti? Izvolite. Evo, imam još jedno pitanje. Htio bih se zahvaliti izvjestiteljici i cijeloj e, njeznoj ekipi. Oni su zaista jako zaposleni i hvala im na strategiji koja je usvojena. Međutim, mislim da za ove dvije teme, teme koje se na nas odnosne, naime da se proširi i produži inicijativa za mlade. Dakle, pitamo se da li na više regija ili na više mladih ljudi. Dakle, hoćemo li e, riješiti to na ovaj ili onaj način. To je tek djelomično rješenje problema. Mislim da ako moramo e, birati između proširenja e, u regija, regionalnom smislu ili proširenja u smislu broja ljudi, ja mislim da bih se opredijelio da se to produži na 30, na produžetak do e, 30. godine života. Jer ne možemo se tako izostaviti mlade ljude, a ima toliko nezaposlenih ljudi koji su stariji od 25 do 30 godina. Hvala. Ima li možda još nekih drugih komentara? Izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Jednostavno se želim nadovezati na ono što je rekao prethodni govornik. Kada govorimo o produživanju inicijative na e, dobnu skupinu do 30 godina. Europski parlament nedavno usvojio moje izvješće u kojem se tražilo da države članice i komisija primjene e, prijedloge koje su u njemu sadržani. Nedavno sam kontaktirala povjerenika Andora i učinilo mi se da se on zapravo ne zalaže toliko za sve to. E, ne znači da će se nužno to moći proširiti i na osobe stare do 30 godina. Imate li neke elemente kojima možete zapravo potkrijepiti da će se do toga doći? Ne, ima li još netko što zadoti? Ne. U tom slučaju, Elizabet, e, je li to izvedivo? Ja u potpunosti dijelim to mišljenje da se to proširi na osobe koje su do 30 godina starosti, što bi naravno podvostručilo broj korisnika. Ne možemo cijelu jednu dobnu skupinu tek tako ostaviti po strani. Međutim, problem je jesu upravo mladi stariji od 25 do 30 godina koji su nezaposlenosti. A meni zapravo predbacuju da će se možda efekt te inicijative razvodniti. Ja se zalažem za dobru koordinaciju zapošljavanja mladih, te inicijative za zapošljavanje mladih i jamstva za mlade. To treba dobro koordinirati. To se radi o istoj publici, a jamstvo za mlade se ne odnosi samo na jednu regiju koja ima velik broj e, nezaposlenih mladih u dobnoj skupini od 15 do 25 godina, više od 22,5%, već se to odnosi apsolutno na sve regije. Prema tome, mi na taj način sa jamstvom za mlade možemo zapravo to sve skupa kombinirati i pokriti dio problema. Moram se zahvaliti svim klubovima zastupnika na ovoj velikoj solidarnosti i e, velikoj koheziji. Isto tako moram reći da smo se tijekom 26 trijaloga i takako dobro naučili da e, međusobno e, radimo. Da, da. Hvala, vi ste e, tako lijepo surađivali. Siguran sam da ćete uspjete u vašem radu. Hvala sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to je označavanje tvari. Imamo šest amandmana, izvolite. Zahvaljujem. Imamo dakle dva kompromisa koji se bave uvodnim odredbama i u njemu bismo željeli istaknuti da dobri standardi za zdravlje i sigurnost ne bi trebali biti doživljeni kao ograničenja, iako bismo naravno željeli podržati osobito male i srednje poduzetnike i njihovo poslovanje. U kompromisu B, koliko sam shvatila, doći će do jednog ispravka lingvističke naravi. Trenutno piše da će svih pet direktiva trebalo se ocijeniti i tako dalje, a to zapravo znači da bi trebalo, da bi ona cijelo vrijeme trebala biti unutar nekog procesa ocjene ili revizije, koliko sam shvatila gospođa Harkin će jedan amandman e, napraviti što se tiče boljeg boljeg fraziranja. Ali mislim da se sadržaj neće promijeniti i da svi možemo prihvatiti to sutra. Svi amandmani koje sam ja predložila pretežno su tehničke naravi. Pretežno su ih prihvatili tehnički stručnjaci od strane komisije. Dakle, kako ja vidim stvari ne bi trebalo biti nijakvih problema za glasanje sutra i doista se nadam da ćemo moći prijeći na sporazum u prvom čitanju te da će svi klubovi zastupnika podržati ovaj zahtjev. S moje strane sam bih zahvalila izvjestiteljima u Sjeni, e, vrlo aktivnim, kooperativnim i još jednom hvala. Zahvaljujem lijepo sa sve skupa djeluje dobro, vidjet ćemo kako će se nastaviti. Izvjestili jedni za socijaliste, imate riječ. Hvala vam, zahvaljujem izvjestiteljici na odličnoj suradnji. Jako sam zadovoljan što je izvjestiteljica uključila mnoštvo naših predloga u svoje kompromise i također sam zadovoljan što sigurnost i zaštita na radu eh, se ne smatra opterećenjem na poduzeća i koristi kao izgovor da se za poslanike ne zaštiti. To je dio, dio povelja o temeljnim pravima u Europskoj uniji i određene profesije su više ugrožene kemikalijama nego neke druge primjerice radnici u tvornicama ili e, ljudi koji rade u frizerskim salonima, oni se izlažu opasnim kemikalijama u svom radu, a zapravo nemaju odgovarajuću informaciju o rizicima kojima su izloženi. Dakle, hvala vam što se prema ovome ne odnosite kao nekom tehničkom zadatku, već e, imate na umu da su tu uključeni zaposlenici. Hvala vam. Zahvaljujem Ole. E, gospodine Flex Security. Dakle, mislim da ste... Da je sad na redu Mary Harkin. Ili Phil umjesto Mary. Nažalost, Marija nije mogla biti s nama, pa ću ja uzeti riječ u njeno ime. Ona bi se željela zahvaliti izvjestiteljici na detaljnom i konstruktivnom radu na ovom dosijeu. I iako se radilo jednom osobito tehničkom dosijeu e, i prema komunikaciji koja je koji je imala su izvjestiteljica. E, čini se da je e, izvjestiteljica vrlo dobro pristupila tome. E, smatra da postoji niz elemenata koji poboljšavaju cjelokupni tekst. A što se tiče kompromisa B, gospođa Harkin bi zamolila izvjestiteljicu da razmotri to da se svih pet direktiva podvrgne periodičkim revizijama a ne konstantnim jer bi to bila e, nezgodna situacija. Zapravo ne bismo točno mogli značiti što točno koji dokument znači, odnosno da li je i koji dokument u svom finalnom obliku ukoliko ga se neprestano revidira. Klub zastupnika Aldea bi preferirao takav strukturirani pristup, dakle povremena periodička revizija, a ne ona stalna. Osim tog kompromisa, u načelu e, gospođa Harkin se slaže sa predloženim amandmanima i rade se sutrašnjim glasanjem. Zahvaljujem. Ima li možda još netko tko bi želio uzeti riječ? Ne. U ime komisije želite li reći nešto? Izvolite slobodno. E, hvala vam i zahvaljujem što ste mi dali priliku da da se zahvalim na amandmanima i osobito na, da spomenem da bi Službe komisije željele istaknuti to da su da je većina predloženih amandmana vezana uz terminološko usklađivanje, a neki drugi pojašnjavaju točan odnos između starih i novih sustava klasifikacije. Također se uvode neke dodatne kategorizacije tvari i smjesa oni koji bi se mogli smatrati e, konsistentnima s pristupom e, toga da se direktive uvijek prilagođavaju tehničkom napretku. Svejedno željeli bismo spomenuti nešto vezano za amandmane 10 i 11. Dakle, smatramo da nije dovoljno pozvati se na podkategorije 1R i 1B, već bi trebalo se također pozvati na kategoriju 1 zbog toga što ta kategorija obuhvaća slučajeve gdje nema nikakve mogućnosti za podkategorizirati tvari koje se spominju unutar 1a i 1b. I također bismo istaknuli da bismo trebali koristiti riječ ili, a ne i u amandmanima 10 i 11. Uz to također bismo željeli reći da što se tiče amandmana 23 i 24 da bi neki neki dijelovi tih amandmana da možda se ne bi mogli izravno povezati sa kontekstom prijedloga, odnosno sa usklađivanjem tih e, pet direktiva uz, sa uredbom. Hvala vam. Zahvaljujem lijepo komisiji i riječ ću još dati jednom izvjestiteljici. Hvala komisiji na komentarima. Siguran sam da se možemo vratiti na ove detalje tijekom našeg trijaloga. U potpunosti se slažem e, s time da način da prijedlog e, periodička revizija je mnogo bolji način za sročiti ovu rečenicu umjesto nepristana revizija, pa me zanima da li će sutra biti podnesen taj amandman, da li je to u redu, možemo li se svi složiti oko toga, jer je to svakako ljepše sročeno na engleskom, tako. Puno vam hvala mislim da će biti nešto noćnog rada, što baš neće biti u skladu sa direktivom o radnom vremenom, No, sutra ćemo o tome glasati. I možete sve predati tajništvu, oni će vas očekivati. Sljedeća točka na dnevnom redu je broj 5. Provedba direktive o općem okviru za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja. Adam Košar je izvjestitelj. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. E, rekao bih nešto o kompromisima. Ponudili smo sedam kompromisnih amandmana. Prošli put smo izvrsno surađivali sa izvjestiteljima u Sijeni u jednoj vrlo pozitivnoj atmosferi otvoreno smo raspravljali o našim stajalištima i istaknuli smo, identificirali one amandmane koje bi, koje bi se moglo odmah e, sročiti kao kompromisne amandmane. Na temelju povratne informacije čini nam se da je većina klubova zastupnika zadovoljna s trenutnim rješenjem, s trenutnim prijedlogom. Naravno, postoje određene razlike između klubova zastupnika. Bilo je donekle teško pronaći, pronaći rješenje koje bi u potpunosti odgovaralo svima. Postoji jedan problematični kompromis o pruženju podataka. U mom izvornom amandmanu pokušavali smo se osredotožiti na uravnoteženost i nadamo se da će klubovi zastupnika to moći prihvatiti. Naime, kako je moguće diferencirati između različitih skupina protiv kojih se diskriminira. Dakle, moramo prema tim skupinama se odnositi jednako kao odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja, bez obzira o kojoj se tu skupini ljudi radi. I samo trenutak vas molim. Dakle, u kompromisnim amandmanima pokušao sam istaknuti činjenicu da se radi samo o direktivi 78 iz 2000. godine. Bilo koji amandman koji pokušava unijeti neko drugo područje rada zapravo nije, nije prihvatljiv. Sveukupno svaki kompromisni amandman temelji se samo i isključivo na direktivi 78 kroz 2000. No što se tiče direktive, nadali smo se da ćemo poslati jasnu poruku o tome, dakle, to se treba uzeti u obzir, koje se studije moraju provesti i tome slično. A isto vrijedi za Agenciju za temeljna prava. Toliko od mene, otvoren za sva pitanja i komentare. Hvala lijepo Adame. E, Izvjestitelji u e, zastupnica Kleveti. E, felul constructiv în care am lucrat împreună, de minte și din Hvala predsjedavajući. Radili smo zajedno sa izvjestiteljem i kao što je on sam rekao, radili smo u jako dobroj radnoj atmosferi. Vrlo kratko ću vas obavijestiti o stanju stvari. Što se e, tiče socijalista imamo i jedan problem sa e, amandmanom e, A, sa točkom A. Dakle, želimo da zadnji dio toga koji je iz amandmana broj 37, neka on bude povučen iz kompromisa, e, iz kompromisnog amandmana. Ako taj 37. amandman je zapravo povučen i prema tome neka ostatak kompromisnog amandmana ostane isti. Nadalje, što se tiče kompromisnog amandmana E, mi smo protiv tog e, amandmana, stoga što on sadrži neke stvari s kojima se jednostavno ne možemo složiti. Primjera radi, e, tu se kaže da nedostaju neki podaci koji e, se odnosi na elemente što ih mi smatramo značajnima. Mi zapravo smatramo da takvi podaci postoje, da ima jako puno podataka o toj temi Mnoge europske institucije i specijalizirane agencije obavile su posao koji su sačinile izvješće i dali e, s vlastite pozicije. Raspolažemo dakle sa puno e, podataka i iz tog razloga dakle, ne možemo podržati taj amandman. Što se pak tiče onog dijela koji se odnosi na 33. adman, tu, amandman tu se obraćam izvjestitelju. Već sam mu bilo uputila na stav, ali želim to ponoviti na sastanku odbora. Mi smo zatražili da se 33. amandman stavi na glasanje sa zasebnim podjelovima. Mi zapravo ne možemo podržati najveći dio kompromisnog amandmana i stoga želimo da 33. amandman bude zaseban te da glasimo za njega. Postoje neki drugi amandmani koji nisu sadržani u kompromisnom. E, mi kao socijalisti inače matramo da je to jako važan amandman. Hvala sada Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Načelno govoreći, moj klub zastupnika podržava izmjenu direktive iz 2000. godine. Zahvaljujemo se gospodinu Kosi na aktivnom pristupu, na dobre suradnji. 55 prijedloga je predloženo, e, ukupno 7 kompromisnih amandmana je pred nama i postoji e, velik broj koji možemo u potpunosti podržati, međutim neki amandmani nam nisu prihvatljivi. Možemo amandmane podijeliti u dvije skupine. Prva ponovno objašnjava to je uključeno u obuhvat ili uključuje neka nova područja u obuhvat i vrlo je općenito sročina, A takva generalizacija bi interpretaciju učinila kompliciranom i to nije prihvatljivo za one na koje će se primjenjivati. Što se tiče druge skupine amandmana, tu se spominju reference na neke konkretne norme, neke odredbe i ti amandmani se mogu zadržati u obuhvatu direktive iz 2000. godine. Dakle, te amandmane mi podržavamo. Da se vratim na kompromisne amandmane, 95% tih amandmana možemo podržati, međutim amandman F za njega ne razumijemo zbog čega bi inspekcija rada bila uključena. Dakle, mislimo da je to pretjerano i ne možemo podržati, uopće ne možemo podržati taj amandman. Također imamo poteškoća s pruženjem podrške u jednoj odredbi 1 u ovom novom obliku na koji je sročena. Prvi dio je prihvatljiv, no drugi dio, usmeni amandman, ponuđen je jedan usmeni amandman da se to drugačije sročeno, nažalost, a drugi dio ne možemo podržati. Sve o svemu govoreći, gospodin Kosa i Izvjestitelji u Sjeni su vrlo dobro surađivali, njihov rad je bio plodonosan i uz manje iznimke ovo izvješće možemo podržati. Hvala. Äh, hvala lijepa. U ime zelenih Elizabeth Šojdar, hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Želim reći da je ovo važno izvješće u slučaju ovog izvješća zamisla je bila ta da se pokrene vlastita inicijativa prije nego što komisija podnese svoje izvješće. Na što je obvezna u praksi? Dakle, htjeli smo dati neke prijedloge komisiji onome što je za nas važno da bude u službenom izvješću. Zbog toga je ovo izvješće na neki način razočaravajuće, odnosno ne uzima u obzir sve argumente na isti način kao što bi zapravo trebao biti slučaj u direktivi. Dakle, trebamo ponovno uspostaviti ravnotežu koje nije bilo na početku. Dakle, Treba nastojati da cjelokupna europska politika protiv diskriminacije koja je sada malo zaspala, da se probudi. I to je bila naša namjera kada smo povjerili ovu zadaću, no moram reći da se zapravo nije uspjelo to ostvariti. Vjerojatno zato jer postoje različita stajališta. Mi smo intenzivno radili na traženju kompromisa. I tamo gdje nije moguće jednako postupanje imamo problem, odnosno oko važnih pitanja kao što je to spolni identitet, kojemu je trebalo podijeliti jedno posebno mjesto u izvješću. Dakle, to nije učinjeno. Dakle, prijedlog e, koordinatora koji je bio taj e, nije sadržan. Onda bismo možda trebali iznaći neko drugo rješenje, kao recimo pismo predsjedniku odbora Libe, zato jer u izvješću tu nema ničega o tome. Postoji ta jazda praznina u odnosu na e, zadaću koju smo mi bili zamislili. Drago mi je što se u kompromisu A govori o zacrtavanju mogućih rješenja. tome možemo dati našu podršku. Kada je riječ o kompromisu E, slažem se s kolegom, doista čini mi se da ovdje stoji da nema pouzdanih studija koje bi ukazale na posveće diskriminacije. Ne, e, mi imamo odlične studije agencija Europske unije za temeljna prava se ne spominje ovdje i to mi se čini pogrešnim. Čini mi se također pogrešnim reći da ne postoji diskriminacija po osnovi spolnog identiteta. Nije istina da tako nečeg nema u Europi. Inače, kada je riječ o drugim amandmanima, slažem se, a čini mi se da smo to već i priopćili izvjestitelju. Za nas je važno vidjeti koji su amandmani predloženi kako bismo usvojili svoje stajalište. Ovo stajalište sada nam se ne dopada. Ako izvješće čak i uz ove amandmane, dakle ako bi ti amandmani poboljšali tekst, mi bismo glasali za, ali za sada je još e, odluka otvorena. Hvala. Izvolite. Hvala. Ja sam Petra Šot. Dolazim iz uprave koja se pozabavila ovim izvješćem i moram reći da će izvješće biti pripremljeno do kraja godine. Pozivat će se na ove dvije direktive 2043 o diskriminaciji po etničkoj i rasnoj osnovi i 2078. Znači, nadovezat ćemo se na te dvije direktive, a u ovom slučaju ćemo se usredotočiti i na diskriminaciji po osnovi starosne dobi. To mogu jedino reći u ovom trenutku. Evo, gospodin Kosa, ako želite sažati sa reakcije, to da ovo izvješće nije uopće jednostavno. Izvolite. Köszönöm kedves kollégák Hvala. Želim e, zahvaliti uvaženim kolegama na napomenama i pitanjima koje su me razvjerila. Ja sam e, pokušao obuhvatiti mišljenja svih klubova koliko je to bilo u mojoj moći. Naravno nisam mogao u potpunosti izaći u susret svima, ali mislim da većina klubova sada može podržati ovaj kompromisni paket. Kada je riječ o kompromisnom amandmanu A, Mm, bit će mi drago još jednom se susresti sa e, socijalistima, ali dozvolite mi prije toga da kažem sljedeće. Izražavanje ekstremističkih mišljenja, je li to prihvatljivo ili ne? To je ključno pitanje i zato sam e, se odlučio za ovo sadašnje rješenje u amandmanu A. Kada je riječ o amandmanu E, vjerujte mi, kolege i ja smo to pomno razmotrili. Direktiva 78 iz 2000. godine, odnosno njezino područje primjene, obuhvaća čitav niz skupina, ali ne sve skupine, e, one nisu obuhvaćene studijama ili istraživanjima ili statističkim podacima kojima barata komisija. Primjerice, nemamo pouzanih podataka koji se odnose na diskriminaciju po osnovi vjerskih uvjerenja. Dakle, slažem se s kolegama koji kažu da moramo spomenuti istraživanja, studije i podatke koji su dostupni To svakako treba spomenuti, a važno je naglasiti također i područja gdje nema dovoljno podataka ili gdje nema uopće podataka. Govorimo o paketu od sedam kompromisnih amandmana i ja sam siguran da će većina podržati ovaj paket. Hvala. Kada je riječ o glasovanju po dijelovima, evo da razmotrimo to i da vidimo konkretno što želite. E, govorimo o amandmanu 37. Socijalisti ne žele da se 37. amandman uključi i žele glasovanje po dijelovima za taj amandman ili bi mogli podržati amandman A ako se 37. ne obuhvati. No, pojasnimo to tako da onda osiguramo glatko glasovanje sutra. No, u svakom slučaju želim zahvaliti svima na pozitivnom i konstruktivnom stavu i bilo mi je doista drago i ugodno raditi s vama. želim pojasniti pitanje u vezi sa 37. amandmanom. Dakle, 37. amandman je povučen. Mi smo ga povukli iz kompromisa. Dakle, nema nikakvih problema. Da, vi se možete još i međusobno dogovoriti. To bi svakako bilo korisno. Hvala vam lijepa. U redu. Dakle, kao što smo rekli, izmijenili smo malo dnevni red. Idemo na točku 8 dnevnog reda. Dakle, točka 8 je prema jakoj konkurentnoj održavoj europskoj automobilskoj industriji. Ovdje imamo također kompromisne amandmane. Birgit, izvoli. Hvala. Ovdje se radi o čemu? Radi se o mišljenju našeg odbora o dokumentu KAS 2020. Mm, kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni. Imali smo sastanak tijekom kojega smo dogovorili sedam kompromisnih amandmana i mislim da se slažemo upravo oko činjenice da je automobilska industrija važna. Automobili su uvijek važni zato jer osiguravaju mobilnost ljudi u Europi. Dakle, mm, na ovom području raspolažemo brojnim istraživanjima, imamo također i veliki napredak, a također su i igre i brojna radna mjesta, a očito je da nam prestoje brojni izazovi, recimo kada je riječ o vrsti motora pogona, velikim malim automobilima, pitanje okoliša i također mm, daljnje točke koje treba uzeti u obzir i koje su bitne za nas koji predstavljamo odbor za zapošljavanje. Ukratko želimo objasniti kompromisne amandmane. U kompromisnom amandmanu A ističemo koliko je važan automobilistički sektor kao takav. U kompromisnom amandmanu B navodi se da je ovo bio vrlo inovativan sektor koji može predstavljati model i za druge regije i zato je u njega važno ulagati. To je također važan sektor za zapošljavanje i koji unapređuje inovacije i pridonosi zaposlenosti u Europi. Imamo još jedan kompromisni amandman u kojem se govori o strukturnim prilagodbama. Dakle, tu se pitamo kako možemo pomoći poduzetnicima da se nose sa tekućim izazovima i također da osvaraju potrebne prilagodbe i da te prilagodbe nemaju i društveno negativne posljedice. Ili ako takve posljedice moraju postojati, onda ih treba svesti na najmanju moguću mjeru. Također tu govorimo i o obrazovanju, o savršavanju, o programima za zapošljavanje i o kvalificiranju radnika kako bi E, mogli se prilagoditi tržište rada. Zatim daljnji amandmani pitanje globalizacije, što je svakako važno. Dakle, u situaciji kada e, se zatvaraju postrojenja i kada se smanjuje broj radnih mjesta, važno je reagirati na globalizaciju u vrlo kratkom roku i pružiti podršku radnicima. Tu pozivamo zemlje članice da im stave na raspolaganje te mogućnosti da koriste sve više mogućnosti koje nudi Fond za globalizaciju. Mi podržavamo uspostavljanje takozvanih skills council, odnosno da se svi dionici okupe kako bi utvrdili kako možemo omogućiti radnicima da steknu strukovno obrazovanje kako bi naročito mlade osobe stekle potrebna znanja za vlastito zanimanje i kako se može organizirati čitavo područje obrazovanja i e, strukovnog usavršavanja. A govorimo tu i o globalizacijskom fondu koji zapravo postaje socijalni fond sa srednjeročnim mjerama. Dakle, naravno, tu insistiram na obrazovanju, dakle, potrebno je stalno trajno obrazovanje kako bi se nosilo i sad izazovima koje postavljaju nove tehnologije. Na, u kompromisu C još nadalje ističemo koliko je važno nadopuniti pomoću europskih instrumenata sve ono što se čini u korist radnika, dakle razvijajući njihove sposobnosti, a krajnji cilj je pružiti im radna mjesta kako bismo postigli punu zaposlenost. Naravno, radnici moraju biti i ono, plaćeni, naravno sve to treba financirati, a treba omogućiti i poslodavcima da koristite mogućnosti kako bi našli radnike. Nadalje, dakle, kao što sam spomenula, budući da smo mi odbor za, za zapošljavanje, Pozabavili smo se i pitanjem oznaka, odnosno oznaka za CO2 koje već postoje u nekim zemljama, međutim djelomično e, je osporavano da je ovo doista pravo mjesto, pravi forum. Dakle, mi predlažemo da se kompromis A usvoji ovakav kakav jest, ali ako je riječ o točki koja se odnosi na oznaku CO2, da se o tome glasuje kao o dodatku. Da, sada e, izvjestitelju izvjestitelju gospođa Lopez. Imate riječ, izvolite. Hvala. Kao prvo, ne mogu ne zahvaliti kolegici Sipel na izvješću. Ono što je rekla je doista istina. Mi smo naporno radili i surađivali na izradi ovih e, kompromisnih amandmana koje bi mogao podružati klub EPP-a. Bilo je nekih osjetljivih pitanja, no ipak istina je da smo na kraju izradili tekst koji je prihvatljiv svima. Za Europsku uniju automobilistički sektor je od ključne važnosti, a to vrijedi i za regije poput moje. To je od ključne važnosti za uvođenje inovacija. Dakle, naš odbor treba se baviti pitanjima poput kvalitete, poput sigurnosti i moramo promicati ulaganja u jedan pod navicima, zeleniji sektor koji bolje poštuje okoliš. Neću ponavljati ono što je već rekla izvjestiteljica zato jer se u potpunosti slažem sa svim kompromisima, već smo o tome razgovarali u klubu i podržavamo ih, ali želim samo reći da je važno spomenuti da se treba koristiti raspoložive fondove, naročito Europski socijalni fond. za usavršavanje radnika, a također i za predusretanje i budućih potreba sektora. također trebamo koristiti i fond za prilagodbu globalizaciji kako bismo pomogli onim radnicima koji trpe zbog procesa restrukturiranja. Kada je riječ o procesu restrukturiranja, mislim da je naročito koristan kompromisni amandman C gdje se govori o razradi dugoročnih strategija kako bi se predusrao buduće potrebe sektora i kako bi se umanjilo eventualne probleme koji su posljedica restrukturiranja. To smo već učinili i odobrili također i u slučaju izvješća Serkas. Dakle, mislim da je ovo dobro izvješće i nadamo se da će biti usvojeno. Hvala lijepa. Veronika. Sljedeći Filip u ime librala Hvala. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinom radu i kao što je već rečeno, uglavnom smo se slagali mislimo da je ovo pozitivno izvješće, dakle ovo je važan predmet, naročito za moju izbornu jedinicu, zato jer automobilistička industrija ima ogroman potencijal u smislu inovacije i zapošljavanja, ne samo potencijal, to se već događa. U mojoj izbornoj jedinici i upravo smo imali najavu od 700 novih radnih mjesta, zahvaljujući novom dizajnu koji je pomogao u um, poboljšanju učinkovitosti na terenu. Također je najavljeno novo posrednje za proizvodnju motora i to će se dogoditi u nekoliko tjedana. Dakle, vidimo da je ostvareno povećanje sektoru od posljednje tri godine od tisuća radnih mjesta i to samo u mojoj izvornoj jedinici. Također proizvođači u mojoj izvornoj jedinici već koriste europska sredstva za istraživanje i razvoj i to su učinili već u prethodnom e, financijskom razdoblju kako bi poboljšali ne samo učinkovitost e, nego i također sigurnost i pouzdanost njihovih proizvoda. Dakle, možemo vam um, podržati sve kompromisne amandmane. Kompromisni amandmani su uzeli u obzir naše prijedloge, a također Primili smo i konstruktivne i pozitivne prijedloge od drugih e, klubova. mislim amandman A je naročito pozitivan i ističe ono što sam naveo prije o potencijalu automobilističke industrije, a također amandmani C i su dobri jer se bave kvalificiranjem i prekvalificiranjem građana kako bi iskoristili mogućnosti ovoga sektora tijekom sastanaka sa izvjestiteljima u Sjeni i radeći na ovome ja sam nasao to održati pozitivnim, zadržati pozitivan stav zato jer mi se čini da smo dosta negativni u nekim područjima gdje automobilistička industrija propada, no ne želim da raspravljamo isključivo o restrukturiranju te industrije, to je svakako važno, ali trebamo razmotriti također i pozitivnu stranu cijele priče i potencijal za povećanje zapošljavanja u ovom sektoru zato jer je došlo u nekim područjima i do podmlađivanja industrije i do ostvarenja uspjeha za što želimo da se nastavi. I također tu imamo i europske novčane tokove koji mogu tome pomoći i mogu pomoći automobilističkoj industriji da bude konkurentna na globalnoj razini i da bude naša priča u uspjehu. Hvala vam. Hvala lijepo. Nitko drugi nije zatražio riječ? Ne. Onda dajemo riječ komisiji. Gospođa Kurnova. Ja predstavljam DG Enterprise, dakle službu koja je pripremila priopćenje i želimo zahvaliti na konstruktivnim komentarima. S naše strane nemamo posebnih komentara. Hvala vam. Hvala, gospođa Kušova, ako sam dobro izgovorio. Birgit, za kraj. Sutra se glasuje. Ja želim zahvaliti kolegama na plodonosnoj suradnji. Želim zahvaliti kolegi Baninu zato jer je govorio o istraživanju i razvoju. Doista, Moramo reći da u Europi ne želimo bilo kakvu automobilističku industriju, nego automobilističku industriju koja koristi učinkovita goriva. Dakle, mi želimo biti inovativni i mislim da smo tu na dobrom putu. Hvala na kompromisima i mislim da ćemo sutra ostvariti dobar rezultat. Da. Odbor ITRE će glasovati 17.10. Mislim da će, da će se složiti s onima što mi ovdje ostvarimo sutra. Dakle, točka broj 9. Dakle, godišnje izvješće o europskoj konkurentnosti, izvjestiteljica Franzonska Steks. Hvala predsjedavajući. Prošlog tjedna smo imali razmjenu mišljenja. Prilikom koje smo ustanovili da većina članova našeg odbora zapravo isto ili slično misli o prijedlogu mišljenja koje sam vam poslala. To se zapravo i kasnije potvrdilo kada su uloženi amandmani iz kojeg smo napravili kompromisne amandmane. Imamo osam kompromisnih amandmana. E, drugim riječima, na taj način su, je pokriveno gotovo cijelo mišljenje. E, mislim da smo uspjeli e, nekako obuhvatiti sve klubovi zastupnika našeg odbora kroz taj rad. Ne znam da li želite da to detaljnije razradim, ali e, tu imamo i rezerve koje smo uputili prema Europskoj komisiji i općoj upravi za e, konkurentnost. Prava na konkurentnost u Europskoj uniji e, čuvaju e, ulaganja u strateškim sektorima, čuvaju socijalne politike, a također uzimaju u obzir napredne elemente Lisabonskog ugovora, o člancima 9 i 14 ponaosob kao i protokol 26 o e, uslugama općeg gospodarskog interesa. A e, usluge od općeg gospodarskog interesa ne podlažu pravilima konkurentnosti jer su oni zapravo razdvojeni od E, drugih aspekata konkurentnosti i ne dovode u pitanje prekograničnu konkurentnost. Evo, to je trebalo bilo dodati. E, mi ćemo e, moći sutra glasati o tom mišljenju i izglasati. Mislim da ćemo ga izglasati velikom većinom glasova. Hvala, Françoise. David Kaiser za klub zastupnika E, Pučana. Hvala e, predsjedavajući. Da, izvješće nije bilo toliko e, bitno, ali znamo da je politika konkurentnosti ključna kako bi unutrašnje tržište bilo održivo. Ovakva politika konkurentnosti e, pomaže i boljoj zaštiti potrošača u zemljama članicama. Zadovoljan sam kompromisnim amandmanima koje ovdje imamo. Naročito sam zadovoljan elementima gdje se naglasak stavlja na zaštitu potrošača. onaj stavak e, je pokušavamo što je više moguće e, smanjiti prevaru e, ka, odnosno neplaćanje poreza. Ja sam osobno podastro deset amandmana na to mišljenje. Naravno, no ono, od amatmana morao sam povući kako bih izbjegao ponavljanje. Mislim da su postignuti kompromisni amandmani vrlo dobro sročeni i vrlo su umjereni. Zahvaljujem se izvjestiteljici na izvrsno obavljenu poslu kao i na suradnji s njom e, i s našim drugim izvjestiteljima u sjeni. Pozdravljam ovo izvješće koje je vrlo unavnoteženo. Hvala vama Eto, sada se stvari pomalo profiliraju. E, Phil još jednom u ime e, kluba zastupnika ALDE. E, da, svi, svi dolaze zajedno. Bio je to moj izvjestelj u sjeni. Zahvaljujem se i ja izvjestiteljici na ovom radu i na tome što je spojila amandmane u kompromisne amandmane. Mi ćemo u svom slučaju podržati najveći dio kompromisnih amandmana. Što se tiče amandmana A i F, a sasvim sigurno i dobro definira politiku konkurentnosti kako bi svi imali ista pravila tržišnog natjecanja dok amandman F se odnosi na pružanje gospodarskih i socijalnih uloga i to će biti na korist svim stranama. E, mi se slažemo s mjerama za borbu protiv nezaposlenosti mladih. E, kada e, se radi o aktivnostima koji imaju društvene i e, ekonomske ciljeve u ekologiji su također nešto što pozdravljamo. E, po, još mogu dodati jeste da mogu čestitati izvjestiteljici na poslu. Uloga komisije ne smije zamijeniti demokratski nadzor parlamenta Ipak, politika konkurentnosti mora biti u skladu i s drugim europskim i nacionalnim e, prioritetima. Zahvaljujem se gospodinu Kažnju na vrlo dobrim amandmanima, većinu kojih e, zaista podržavam. Mislim da smo zapravo uspjeli postići značajan konsenzus ovdje. Hvala Filipe. Da li još e, netko želi uzeti riječ? Ne. Dajem riječ Europskoj komisiji, gospođaj Broms. Oprostite, gospođa Broms nije ovdje, pa mi sada nemamo nikakvih komentara. Ne, dakle, Françoise, izvolite. Predsjedavajući, ja nemam što dodati na ono što su kolege rekle. I ja im se želim zahvaliti. Želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Oni su e, lijepo i konstruktivno surađivali. Mislim da ćemo imati suvislo mišljenje. Nadamo se da će ga odbor za ekonomska i monetarna pitanja e, uzeti u obzir. Hvala, mi ćemo sutra o tome glasovati, a Ekon će o tome glasati 16. listopada. E, sljedeće je izvješće, izvješće Antigone i Papadopaolu koja samo što nije stigla. Možda da pričekamo nekoliko minuta dok ona ne dođe. Dvije minute pauze.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 i e, ponekad se u tim drugim oborima glasa pa teško mogu biti na dva mjesta istovremeno no nikoga ovdje ne krivim jednostavno moramo biti što efikasniji a e, siguran sam da ćete u svibnju sljedeće godine glasati za nas Onda ćemo govoriti o staževima, e, operu i tako dalje. Antigoni pa izvolite. Imate, dakle, riječ. Tu su i izvjestitelji u sjeni i predstavnik komisije i čekamo e, e, debatu. Hvala na vašim komentarima jer zaista toliko se toga preklapaju a kao eurozastupnik morate biti sve prisutni. Znate da smo radili na ovim pitanjima prije svega. Moram reći da je komisija ovaj prijedlog nama uputila neposredno prije ljetnih <clears throat> praznika. I mi smo za vrijeme ljetnih praznika radili na tome kako bismo poslali amandmane. Imamo puno amandmana, njih 158. Raspravili smo s izvjestiteljima u sjeni svih političkih e, stranaka i svih klubova zastupnika i e, pokušali smo ih e, zapravo objediniti na sastanku svih izvjestitelja u sjeni. Pokušali to uskladiti s mišljenjem svih klubova zastupnika. Imamo tri točke gdje se klubovi zastupnika zapravo razmimo ilaze u mišljenjima. E, moram reći da je komisija ovdje pokušala staviti e, puno ljudi iz trećih zemalja. Imamo nevjerojatan velik broj državljana trećih zemalja e, koji bi trebali biti u jednu mm, izmijenjenu e, direktivu, jednu pročišćenu direktivu. To ide od stažista i istraživača do E, oper, ljudi koji čuvaju, studenta koji čuvaju djecu. Dakle, zapravo sam sada u dobroj e, poziciji jer vam mogu prenijeti da ćemo uspjeti postići dobar e, E, kompromis, odnosno sporazum o kompromisnim amandmanima. Ako ne budemo mogli više napredi o tome, onda ćemo glasati o tome. Moje pitanje je jesmo li sigurni da je Europska unija e, unija koja je gostoljubiva prema građanima trećih zemalja i to za sve radnike koji dolaze iz trećeg zemalja, moramo biti gostoljubivi, a s druge strane moramo se boriti protiv socijalnog dumpinga. Drago mi je kako smo radili u dobrom u, dobroj atmosferi e, s izvjestiteljima u sjeni svih klubova zastupnika. Skupili smo 50 kompromisnih amandmana i jedni će biti e, od tih kompromisnih amandmana više E, po želji EPP-a, drugi zelenik, e, e, treći ALDE. Među kamenima spoticanja smo imali i koliko može biti star netko ko dolazi kao per od 18 do 35 godina, op 30 i tako dalje. Jer moram reći, oper ne može biti netko koji ima 50 godina. Ja mislim da to mora biti osoba koja je stara od 18 do 30 i 18 do 35 godina. Ako se možemo dogovoriti e, koja je dakle gornja dobna granica. Drugi problem bio je koliko radnih sati mogu imati studenti. Ako e, studenti dolaze iz treće zemlje, onda mora postojati neki minimalan broj e, radnih sati koje ne koji ti studenti, koliko ti studenti mogu raditi. Mi smatramo da minimum mora biti 10 sati. Imamo poteškoća o tome koja bi trebala biti gornja granica. Na kraju krajeva su same države članice koje moraju o tome odlučivati koliko će ljudi primiti i koliko će dugo raditi. Veliki problem zapravo jeste i jednako tretman, jer komisija je namiravala da E, oni koji su znanstvenici i istraživači, da oni mogu imati privilegirani status da ostanu šest mjeseci, da mogu ostati šest mjeseci u zemlji nakon što se završi taj istraživački rad i da mogu ili tražiti posao ili ili e, otvoriti vlastito poduzeće. Međutim, to e, nije jednostavno jer komisija želi da prema sadašnjim e, dozvolama da imaju dozvolu rada. E, dakle, treba vidjeti što su oni istraživači ili mogu imati dozvolu rada. U svakom slučaju koja je njihova kategorija i u okviru te kategorije moraju imati pravo da se s njima jednako postupa. Trebamo dakle vidjeti kako će to izgledati, napravit ćemo kompromisne amandmane, ću vam to što prije moguće jer sutra o tome moramo glasati. Hvala svima, hvala izvjestenjima u sjeni. E, puno hvala. E, Sigurno sam da ćete imati puno toga, što ćete imati raditi večeras. Moram reći da je izvjestiteljica tako dobro bilo je posao jer bilo stvarno tako malo vremena. Jučer i danas smo pokušali izraditi te kompromisne amandmane i uvjeren sam da ćemo do sutra ostvariti cilj. Kao što je rekla izvjestiteljica, kada je komisija proširivala područje primjene ove direktive sa studenata i istraživača na druge kategorije, to je stvorilo određene probleme. E, naročito jer smo imali direktivu u jedinstvenoj dozvoli e, boravka, odnosno jedinstvenoj dozvoli, ali, a isto tako i moramo imati jednaki postupak. Moramo znati da mi ne pokušavamo napraviti povoljni post, e, povoljnije ponašanje i postupak prema državnim trećih zemalja nego onima e, iz zemalja Europske unije. Kompromisni amandmani FIS su stvarno važni. S je o članku 21. A e, F je o uvodnoj odredbi broj 36. Komisija je rekla da s ovom direktivom ne možemo stvoriti nova prava, da to mora biti u skladu s direktivom o jedinstvenoj dozvoli i dakle moramo ostati usklađeni s direktivom o jedinstvenoj dozvoli. Postoje neke stvari koje još želim dodati. Ne možemo tek tako reći da E, moramo imati isti postupak po pitanju socijalne sigurnosti, jer to nije tako niti za državljane Europske unije. Prema tome to sve e, mora ostati napravljeno na odgovarajući način. Voljela bih da se to može napraviti ako e, su oni došli u neku zemlju članicu kako bi tamo mogli raditi. Ova jedinstvena dozvola je napravljena tako da bi jedna osoba mogla doći u jednu od zemalja članica i tamo raditi. A time se daje dakle samo jedna dozvola. Tu govorimo o radnicima. Ali sa ovim novim kategorijama imamo, ponekad se radi o radnicima, ali pak se radi i o onim studentima koji rade oper. Oni e, su e, nešto drugo, oni nisu radnici, nemaju ugovor o radu. I tako dalje, oni bi mogli imati pristupa socijalnom osiguranju jer oni nisu radnici, a prema e, direktivi o jedinstvenoj dozvoli oni radi se o radnicima. Prema tome moramo pažljivo sročiti kompromisne amandmane S i F. Što se tiče e, rada s kolegama iz drugih klubova zastupnika, našli smo zaista dobre kompromise i nadam se da ćemo do sutra ujutro uspjeti završiti rad i da će sve biti spremno za glasanje. Hvala izvjestiteljci, hvala izvjestiteljima u sjeni. Dakle, i vi ćete imati posla. E, Jean Lambert, želiš komentirati o kompromisima? E, da, hvala. E, neki će se od nas baviti mirovinskim sustavom, tako da imamo, imat ćemo doista uzbudljive večeri. Što se tiče kompromisa, onih ponuđenih, svi cijenimo da postoji vremenski rok koji moramo poštivati, no za nas kompromisi idu u jednom malo drugačijem smjeru nego kamo su ciljali naši amandmani. Tako da sumnjamo da će naše stajalište biti odraženo u njima. Jedno od pitanja je, ljudi govore o pitanju jednakog tretmana, a naš stav uvijek bio da bismo se trebali kretati u smjeru plavih karata. I o tome se raspravljalo i kada se radilo o jedinstvenoj dozvoli. Dakle, nevoljko bismo se vratili unazad, dakle, odustali od prava koje već postoje za tretman istraživača, koji je zapravo slični onome što se što nudi plava karta. Što se tiče radnog vremena i onoga što bi trebalo trebalo biti osnova na kojoj radimo, spremni smo prihvatiti predlog komisije od 20 sati, ako, ako se želi staviti donje granice od 10 sati, e, ne bismo željeli e, ograničavati gornju granicu. Jer zapravo gdje postoji gornja granica, to se najčešće koristi kao kao svojevrsna kao način zastraživanja, zastrašivanja onih koji možda rade sat ili dva duže, pa im se onda kaže da će ih se prijaviti tijelima nekim da će ih se izbaciti ako se prekorači granica. Što se tiče dobi eh, opera, znam da Vijeće Europe ima sporazum iz 69. o tome i mislim da bismo to trebali uskladiti malo sa politikama aktivnog starenja na kojima Europska unija i radi. Znamo da postoje neki uspješni programi u Europskoj uniji za starije stanovništvo koje radi kao operovi i koji iskorištavaju prilike koje nisu imali kad su imali 18 ili koliko godina. Ili u tom trenutku možda se nisu sjećali dovoljno samopouzdanima da to rade, tako da nismo sretni sa dobnom granicom za to i to je bio jedan od naših amandmana. Dakle, vidim da će biti nekih kompromisa između klubova zastupnika, no u ovoj prilici, u ovoj prilici naš klub zastupnika neće sudjelovati u tome, nažalost. Dobro, dakle, želi li još netko uzeti riječ? Phil Benjen? Ne. Možda vi umjesto gospođe Hirš? Ne. Hvala. E, dobro, gospodin Štiter u ime komisije. Zahvaljujem predsjedatelju. Ograničit ću se samo na neke komentare po pitanju o kojem se već raspravljalo u prethodnim sastancima i ponovno danas minimalni jednaki tretman. Naš stav je da što se tiče istraživača, kako ne bismo išli korak unazad e, prema trenutno važećoj direktivi, potrebno nam je malo odstupanje od direktive o jedinstvenoj dozvoli. E, to je naš prijedlog. Za studente predlažemo da njihova kvalifikacija ne ovisi o da pravo na rad ne ovisi o njihovim kvalifikacijama unutar ove jedinstvene dozvole. Oni bi trebali imati puna prava, ali to ne znači da države članice ne mogu koristiti neke iznimke i to ne dovodimo u pitanje. Za preostale skupine sve bi trebali imati pravo na jednaki tretman prema direktivi o jedinstvenoj dozvoli, ali samo što se tiče pristupa uslugama i robi. Kao što je izvjestitelj već rekao, oni koji se smatraju e, radnicima bi trebali biti obuhvaćeni jedinstvenom dozvolom, dakle unutar Europske unije i trebali bi imati pristup svim odredbama e, iz direktive o jedinstvenoj dozvoli. Dakle, nadam se da je to razjasnilo stav komisije. I hvala vam, završit ćemo sa Antigoni. Možda možete reći što će se večeras dogoditi. Ne, mi ćemo definitivno e, dovršiti ovo, doći ćemo do zadovoljavajuće razine slaganja. Ne želim isključiti zelene, zapravo imamo neke prijedloge za njih i mislim da ćemo doći do kompromisa. Ne planiramo uvesti gornju granicu što se tiče ovih 20 sati, samo da ih zadovoljim, i unijet ćemo jedan od njihovih amandmana, dok to ću pismeno već poslati. E, ne pokušavamo biti pristrani, već pokušavamo zadovoljiti sve klubove zastupnika. I prema jučerašnjoj raspravi koju smo imali sa komisijom, želimo uzeti u razmatranje i njihov stav u 36. članku koji konkretno određuje koje su to, kakve su to usavršavanja koja su plaćena ili ne plaćena i oni bi trebali prema članku 79. ugovora isto imati jednak tretman. Dakle, Postoje mogući izuzeci u kojima bi se jednaki tretman mogao drugačije primijeniti, no imajući na umu ovaj dokument koji nam je dostavljen, e, mislim da ćemo doći do sporazume i da ćemo sutra imati spremnu glasačku listu, a kompromisi će biti sa sve, sva tri kluba zastupnika. Hvala lijepo. Dakle, 17.10. glasanje odboru LIDE. Zatim, da li je Jean Lambert s nama? Je. Možemo li se sada pozabaviti europskom strategijom za plastični otpad? Izvolite, imate riječ. Dopustite mi da izlučim svoje dokumente. Kolege zastupnici vjerojatno sjećaju da se ovdje bavimo e, našim mišljenjem koje dajemo odboru za zaštitu okoliša koji pak surađuje s komisijom u konzultacijama po pitanju plastičnog otpada. E, konkretno razmatramo pitanja koja bi mogla utjecati e, na radna mjesta i osposobljavanje i zaštitu na radu. Imali smo cijeli niz amandmana iz različitih klubova zastupnika i većim dijelom smatram da svi, svih 30 amandmana jesu konstruktivni, da se krećemo zajednički u istom smjeru, na tome sam zahvalna. mislim da vjerojatno možemo iznaći određeni broj kompromisa za većinu stavaka gdje imamo više amandmana. Što se tiče prvog stavka, pitanja koje se tiču procjene novih tehnologija vezano uz utjecaj na okoliš, predložila bih da pokušamo doći do kompromisa koji se temelji na amandmanu 4 Jean-Luca jer mislim da to neka suštinske stvari unosi. A naš kolega Šogor i amandmani drugih kolega, možda možemo pronaći neke nijanse kako možemo točno sročiti amandmane. Drugi stavak, tu smo imali šest amandmana, što se tiče potpore sektorima koji e, žele održati dobar potencijal za svoja radna mjesta, mislim da kompromise moramo strukturirati oko tri točke koje su tu navedene. E, pitanje oko kvalitete radnih mjesta, dakle da se pobrinjamo da je to e, pristojan posao što se tiče Eh, rada na reciklaži plastike. Zatim jedan aspekt se tiče eh, razvoja eh, gospodarstva s niskom razinom ugljika. I treća je stavka vezana uz neke agencije i ulogu lokalnih i regionalnih tijela vlasti. Dakle, sve te točke na neki način osnažuju naš stav i mislim da to možemo lijepo sročiti na zadovoljstvo sviju. Za četvrti stavak ne trebamo, mislim, nikakvih kompromisa, mislim da možemo samo prikupiti sve komentare koje smo dobili. Amandman 19. E, kolegice Papadopoulou, tu postoji pitanje s nekim statistikama, e, ali to je vezano s moj amandman, tako da ćemo pronaći način da se i to unese. Stavak peti koji se tiče inovacija u ovom sektoru, dakle nekih novih tehnologija koje se pojavljuju. Pokušavamo vidjeti kako zapravo e, razinu rizika se može izmjeriti i tu ćemo pronaći kompromis, malo ćemo iznijansirati način na koji su sročeni amandmani 22 i 23, amandman 24, o njemu bismo možda željeli malo raspraviti, ali uz manje parafraziranje mislim da se tu možemo dogovoriti, vidjet ćemo. Šesti stavak, vještina i osposobljavanje. Mislim da tu moramo razmotriti da vidimo kako možemo naći neku strukturu koja koje će unijeti sve elemente koje su e, kolege vrlo dobro namjerno spomenuli, dakle korištenje Europskog socijalnog fonda za osposobljavanje, pitanje kako poboljšati status rada unutar ovog sektora, jer u reciklaži ljudi te često ta radna mjesta vide kao rad sa smećem, pa znači da je taj posao smeće. Ali zapravo postoje zanimljivi projekti koji pokazuju da se može poboljšati razumijevanje ljudi eh, za rad koji rade i status tog posla dakle možda će onda moći privući osposobljeniju radnu snagu. Dakle, status rada, kvaliteta rada i pitanje tko je odgovoran za to. Još smo imali dva, tri odvojena amandmana. Jedan se bavio pitanjima, dva su se bavila pitanjima izvoza otpada u razne dijelove svijeta i utjecaj toga. Jedan od njih je zapravo moj, tako da sam njega spremno prihvatiti, ali spremno sam prihvatiti i drugi. I e, amandman 16. daje malo širi obuhvat, tako da i to mogu prihvatiti. Dakle, možemo sve prijedloge naših kolega uključiti i zapravo dobiti jedan snažan tekst koji će dospiti u konačni izvješće odbora za zaštitu okoliša. Hvala. Hvala vam dakle, izvjestitelji u Sjeni, Antigoni i još si ovdje. Izvoli u ime socijalista i demokrata. Malo sam se spunila to jer sam razmišljala o tome što će se dogoditi sa prvim izvješćem. Dakle, da, za ovo imamo tu isto nekoliko komentara. Dopustite mi samo trenutak. U redu. Dakle, u ovom predmetu smatramo da strategija za 2020. treba naglasiti pitanje provedbe održivog e, i inkluzivnog rasta. Slažemo se sa većinom amandmana, samo mm, okljevamo oko dva ili tri amandmana i predložili smo otprilike sedam amandmana i uglavnom smo se usredotočili na potrebu da se uzme u obzir socijalne posljedice novih implikacija za kvalitetu okoliša. U amandmanima odimo da potpuna provedba zakonodavstva Europske unije o otpadu 72 milijarde godišnje, dakle će povećati sektor za upravljanje otpadom za 42 milijarde i stvoriti 400 tisuća radnih mjesta do 2020. I e, to su važne brojke o kojima treba voditi računa. Također naglašavamo da samo recikliranje plastike može stvoriti do 160 tisuća radnih mjesta u Europi sa 27 zemalja članica ako se recikliranje poveća na razinu 70% do 2020. Dakle, naša namjera je da podnesemo amandmane koji ističu da postoji ogroman potencijal za zapošljavanje u sektoru recikliranja i to ne smije također podkopati napore da se smanji ovisnost e, o resursima jer je to izazov koji također može ponuditi nove prilike za zapošljavanje. Većina amandmana nailazi na našu podršku, a kao što sam spomenula, okljevamo samo oko dva ili tri amandmana koji su podneseni i to će biti izraženo našim e, protivnim glasom na e, glasačkom popisu. Hvala vam lijepa i opet gospodin Filip u ime librala. Hvala vam lijepa. Da, doista sam e, htio biti izvjestitelj u Sijeni za ovo izvješće zato je to jedna od mojih eh, ideja, odnosno plastični otpad i zbog toga sam eh, doista se htio priključiti radu na tome. Dakle, ja dijelim eh, viđenje izvjestiteljice, naročito kada je riječ o upravljanju otpadom, naročito plastičnim otpadom. I naravno, ekološke inovacije također mogu dovesti do stvaranja radnih mjesta u ovom sektoru. Također moramo građanima pružiti potrebne vještine i znanja kako bi se mogli početi baviti ovome i također slažem se s onim što je rekla Jean o statusu radnih mjesta u ovoj industriji. Vidjeli smo da se sada odvija do neke mjere rebrendiranje na neki način upravljanja i gospodaranja otpadom. Kada je riječ o podnesenim amandmanima, oni jačaju predloženi tekst. Dakle, potrebna je oporaba osim recikliranja kako bi omogućili zaranje radnih mjesta i također trebamo iznaći nove načine za gospodaranje otpadom. Također, ovo je dobra prilika da se govori o koristima osposobljavanja i također zbog toga podnijeli amandmane. Većina ili čak svi amandmani koji su podneseni su pozitivni i mislim da bismo trebali podržati većinu istih. Dakle, radujem se i daljem radu sa izvjestiteljima u Sjeni i izvjestiteljicom kako bismo i dalje sačinili kompromisne amandmane ovoj točki. Ima li još netko ko želi uzeti riječ? U redu, onda je dajem riječ komisiji. Ispričavam se, gospođa Stetner nije ovdje, tako da nemamo komentara. Hvala. Dakle, skraćujemo postupak. Sada dajem riječ izvjestiteljici Jean Lambert. Evo, ja molim da, <laughs> da stavite na raspolaganje više minut ili dvije, obično se je teško prekinuti. No, hvala vam lijepa na korisnim komentarima, onima koji su ih iznijeli. Hvala na dodatnim napomenama i slažem se da trebamo naglasiti potencijal stvaranja radnih mjesta. Ako se pitate odakle dolaze radna mjesta, a evo ovo je jedno od područja gdje to možemo poboljšati. Kada je riječ o osposobljavanju, mislim da je to također važno naglasiti, a kolege su se također pitali gdje se to uklapa u smanjivanje intenziteta korištenja resursa. To je također važno. Otprilike 50% plastike završava na deponijima i ne može se na drugi način iskoristiti u korist e, i boljitak okoliša i u boljitak gospodarstva i stvaranja radnih mjesta. Dakle, tu treba još mnogo toga poduzeti i znam također da odbor za okoliš e, se time bavi, razmatra ove mogućnosti i razmatra potencijal ovih e, resursa, potencijal ovoga što za sada završava u deponijama, u oceanima i tamo stvara goleme probleme. Dakle, mislim da možemo učiniti mnogo toga korisnog s time. Hvala vam kolege i naravno po pitanju kompromisa ostajemo u kontaktu. Hvala i na vašoj spremnosti da budete fleksibilni. Glasovat ćemo 17.10. Uh, u odboru, a odbor za okoliš glasuje 5.11. i nadamo se da će i preuzeti sve ove naše lijepe prijedloge i ideje. Il Dakle, sljedeća tema su e, rodni aspekti nacionalnih strategija za uključenje Roma. Edith Power, izvjestiteljica. Kao što ste vidjeli, evo, do posljednjeg časa pokušavamo iznaći razumne kompromise i upravo smo promijenili naša gledišta o nekima od njih. Imamo deset kompromisnih amandmana od kojih većinu podržavaju politički klubovi. Bilo je nekih nesporazuma o pitanju zapošljivosti. mogli bismo se sporazumjeti u utvrdnji da je ovo pitanje doista vrlo složeno, ali sigurna sam da zapošljivost, odnosno loša zapošljivost povezana s, s ogromnom neobrazovanošću ili golemim brojem žena koje nisu dovoljno obrazovane je također uz diskriminaciju, uz nedostatak radnih mjesta i uz težak pristup radnim mjestima i zapošljavanju. Dakle, mislim da je to još jedan od razloga loše zapošljivosti. Dakle, ne smijemo zatvoriti oči pred činjenicom e, da je to doista prisutan problem. Kada je riječ o kompromisnim manima A i B, Nastojali smo naći rješenja, a čini mi se da bi i drugi kompromisi bili prihvatljivi. I meeting. <laughs> Evo ja mogu nastaviti predsjedavanje, mogu dati riječ dalje. Upravo sam se pitala tko će reći da sam ja sljedeća na redu, no u svakom slučaju hvala vam lijepa. Dakle, prvo želim reći da doista cijenim vašu suradnju na ovom predmetu i imali smo brojne rasprave o nekim e, pitanjima koje ste vi također spomenuli. Dakle, pitali smo se kako možemo zapravo preformulirati isti problem i to na način da se naglase individualni aspekti problema ili s druge strane da zauzmemo jedan sustavni pristup koji je povezan sa svim tim složenim problemima romske zajednice što uključuje naravno i romkinje počevo od odvojenog stanovanja i odvojenog školovanja i nadalje sve do loše pristupa pravosuđu i lošu mogućnost zapošljavanja. Dakle, imali smo stalne rasprave o svim tim pitanjima i nastojali smo naglasiti i usredotočiti se na aspekte koji se više bave strukturnim problemima. Još uvijek imamo jedan kompromisni amandman za koji ne znamo hoćemo li dobiti potporu i na, na svojima naći rješenje koje će biti prihvatljivo svima. Mislim da je to je kompromisni amandman BA gdje u prvom dijelu se govori o pitanju rane trudnoće i apsolutno se slažemo da je to težak problem, ali u drugom dijelu kažemo da ako su učitelji svjesni, upoznati sa romskom kulturom, onda se to može i riješiti i smanjiti. No, mm, to nije kulturna karakteristika romske zajednice, nego je to više posljedica njihove beznadne situacije u kojoj čak niti obrazovanje ne omogućuje zapošljavanje i jedini prihod e, su dječji doplaci i zbog toga je rana trudnoća zapravo jedini način da se ostvari neka financijska sigurnost u ovoj zajednici, naročito za ove mlade žene. Dakle, u ovom obliku naravno to ne možemo držati, to nije toliko kulturna karakteristika nego što je više posljedica te bezane situacije u odvojenim naseljima, u, nakon odvojenog školovanja i tako dalje. No, smo raspravljali o tome sa i nadamo se da ćemo naći neko rješenje koje će biti prihvatljivo. Hvala Kinga i na ovim brojnim informacijama, a sada e, Filip u ime Aldea. Da, nažalost, gospodin Kacin nije mogao biti ovdje, ali ja sam razgovarao s njime o tome. I neću samo pročitati njegove bilješke, nego mogu nešto izmisleno reći o tome. Pozdravljamo ove izvješće, također mišljenje odbora ne možemo samo podržati nekoliko amandmana u ovom trenutku, zato jer se oni mogu protumačiti kao da osuđuju romske žene, romkinje. E, to je upravo ono što je i Kinga sada rekla. Moramo zadržati zapravo neku <laughs> mjeru u političke korektnosti u tom e, smislu. Dakle, kada izdajemo naše mišljenje o takvom važnom i osjetljivom pitanju, moramo se osigurati da razna tumačenja ne stvore dodatne probleme. Stoga smo vrlo obrazovni kada govorimo o pitanjima kao što je odvojeno obrazovanje, napušanje škole i radnoj trudnoći. Dakle, nećemo razgovarati o tome simplistički u vezi sa jednom etničkom skupinom, niti možemo prihvatiti formulaciju u kojoj se kaže da određena etnička skupina izrabljuje socijalne mogućnosti koje se nude. Radi se uglavnom o potrebi mijenjanja samih načina na koje je to sročeno da ne omogućimo neke, neka dvosmislena tumačenja. Pozdravljamo većinu kompromisnih amandmana i amandmane koji obogačuju tekst. Također postoji širok konsensus oko same suštine problema i također oko pristupa e, i rješenja koje su ponuđena. Hvala. Dobro. Na popisu nemam nikog drugog. Tko je ovdje iz komisije? Izvolite. Hvala vam lijepa. Stav komisije u vezi sa romkinjama od 2011. je sljedeći, odnosno Romkinje i Romi trpe zbog diskriminacije i socijalnog isključivanja i to je također odraženo izvješću. Na četvrtoj međunarodnoj konferenciji Romkinja na kojoj je komisija sudjelovala prošlog tjedna, same Romkinje su iznijele brojna osjetljiva pitanja i rasprava koju vidimo o tome Dakle, da li se radi o kulturnim aspektima ili da li to graniči možda sa ženskim pravima ili ljudskim pravima. Dakle, to pitanje se pojavilo i na toj konferenciji. Komisija da se razumije ovo pitanje i želi podsjetiti da se trebamo pažljivo služiti riječima kako ne bismo odaslali poruku koja bi mogla biti u javnosti pogrešno protumačena. U redu, hvala. Izvjestiteljica na kraju, budući da glasujemo sutra, želite li još nešto dodati? Hvala vam lijepa. Kada ponovno razmotrim amandman BA, čini mi se da možemo izbaciti amandman 20 koji se bavi ovim pitanjem kulturoloških aspekata i mislim da u ostalim nema tih e, navoda koje ne možete prihvatiti. Dakle, to će vjerojatno biti sljedeći prijedlog. I uvjeravam vas, gospodine Banjan, da nemamo nikakvu namjeru osuđivati bilo koga. Kada je riječ o nadležnostima našeg odbora htjeli smo staviti naglasak na pitanje zapošljavanja, odnosno zašto su zašto postoji toliko, toliko niska zapošljavanja Romkinja. Pokušali smo utvrditi razloge za to. Kinga je u potpunosti u pravu, to je vrlo složeno pitanje. Pokušali smo izbjeći razmatranje problema samo sa jedne strane. Nismo htjeli pripisati krivicu nikome, niti jednom pojedincu. To nikako. Za siromaštvo ne možemo okriviti nikoga pojedinačno. S druge strane, to nije niti isključivo krivnja ili propust društva. Situacija je daleko složenija. Stoga trebamo iznaći razumno rješenje za ovo pitanje koje je doista, doista vrlo ozbiljno. Hvala lijepa, Edith. Glasanje sutra. A odbor za ženska prava ima glasovanje 14.10. Nadamo se da će preuzeti veći dio naših prijedloga. Znači, to je bila točka 11. 12. smo već odradila, a sada se vraćamo na šestu točku na dnevnom redu. Filip Reindustrializacija Europe u cilju promicanja konkurentnosti i održivosti. Président, euh, on m'avait demandé si j'acceptais de... Hvala predsjedavajući. Zatražili su od mene da nešto kažemo izvješću dok e, kolega do, ne dođe, navodno je već ušao u zgradu. Ja ću ipak početi u međuvremenu. Prošli tjedan smo govorili o ovom izvješću, pa stoga neću možda ponavljati općenite e, smjernice tog izvješća. A evo, namiravao sam sažeti stvari, ali ipak mogu sada ići u srž same stvari. E, uloženo je 43 amandmana, uglavnom socijalisti i zeleni. Ja sam složio četiri kompromisna amandmana koji pokrivaju 17 amandmana. Ta četiri kompromisna amandmana podržat će socijalisti i zeleni. Sinoć smo se dogovorili o izmjenama kompromisnih amandmana koje žele liberali. Oni su dali prijedlog za par izmjena. Ako se socijalisti i zeleni e, slažu e, močić s tim izmjenama, onda ćemo rado da liberali budu uz nas. Što se tiče pak kompromisa manuana broj 3, liberali su htjeli da se govori jak socijalistički dijalog i ili politika zapošljavanja Osobno ne mislim e, da bih se tome usprotivio, međutim naravno Filip Darden će o tome sam odlučiti. Što se tiče kompromisnog amandmana B, predlaže se da prema individualnim pravima se e, može imati dodatno školovanje, <laughs> što kažu liderali, već e, je to više od prava, individualno pravo na dodatno školovanje. Htio bi da nam Phil banion objasni u čemu je razlika. Zatim su oni htjeli također govoriti o pojmovima vezanim za fleksigurnost. Mislim da se tu nećemo složiti s činjenicom da moramo razviti fleksigurnost. Ja mislim da tu ne treba dodavati druge elemente ja e, se ne slažem s izmjenom tog konkretnog kompromisnog amandmana. Drugim riječima, ako je naša izvorna koalicija, ona se slaže s tim, onda možemo e, unijeti te izmjene, a ako ne, na glasačkoj listi. Ja sam zato da se glasa za amandmane 1, 3, nine 20 i 27 koji nisu pokriveni kompromisnim amandmanima. To je uglavnom e, sve ovo sažeto ako želi netko mogu mu dati više pojedinosti, ali mislim da ovaj izvješće nema nikakvih e, problema. Izvoli, evo, Frederik, mislim da vi možete imati puno komentara. Oprosti predsjedavajući, oprostite što sam stigao gotovo prekasno. Mislim da sam čuo ono što je najbitnije. Mogu vam reći da sam zadovoljan radom s izvjestiteljem i e, da su naši zahtjevi prilično dobro ukopljeni u kompromisne amandmane. Meni je bilo posebno stalo do ciljeva ulaganja gdje treba specifično si htjeti da se zadrže radna mjesta, e, da se ima pravo na stručno usavršavanje, da se sve to treba odnositi ne samo na one gospodarske sektore s jakom dodano vrijednosti već i drugima E, zatim fleksigurnost između socijalne, to pokrivenosti i osiguranja i fleksibilnosti. E, zatim, isto tako komentare onome što je radio kolega Alejandro i e, nužnosti da se bolje primijeni europsko zakonodavstvo o mobilnosti radnika. Imam nekoliko primjedbi vezano za zahtjeve koje se izražu prično kasno, možda zahtjeve naših kolega. Što tiče kompromisa A, pomalo me iznenađuje E, ovo što je predloženo. Mislim da je bio naš temeljni kompromis i da je to bilo dovoljno i naš klub zastupnika ne može ovdje prihvatiti e, razblaživanje kad se iz B prelazi u E. Što se tiče kompromisnog amandmana B, pravo pristupa, mislim da je bilo kao umjesto samo prava, bojim se da se i ovdje to pravo razvodnjava e, pristupa, kakvog pristupa, pod koju cijenu. Zapravo mi nije jasno što bi to trebalo pokriti, budući da ne vidim što to pokriva, teško mi je glasati za to. Što se pak tiče kompromisnog amandmana C, razumijem zašto izvjestitelj nije e, pristaša te formulacije. Evo, to su ovako neke izmjene, neki komentari u zadnji čas, ali mislim da ćemo imati dobro izvješće. Hvala, evo, konačno dobro izvješće. E, Benjan, što vi želite reći? Hvala izvjestitelju na uloženom trudu. I ja se slažem da se zapravo radi o vrlo, vrlo dobrom izvješću. Neke izmjene koje smo mi zatražili stvarno su male izmjene, međutim i mogu imati dosta značajne implikacije. Mi nismo to napravili tako kasno, mi smo to zatražili ranije Međutim, probitno se nije shvatilo zašto mi to možda u tolikoj mjeri želimo. E, prvo bih htio objasniti nešto vezano za kompromis A. E, mi zapravo nemamo e, pežerativno mišljenje o jakom socijalnom dijalogu. Naši njemački kolege imaju jak socijalni dijalog, baš kao što imaju kolege u Francuskoj. U Velikoj Britaniji to ne postoji. Mi smo vjerojatno jedina zemlja članica koja nema jak socijalni dijalog. Međutim, e, tko ko najbolje radi u borbi protiv nezaposlenosti, to je Njemačka. Ali odmah e, nakon toga slijedi Velika Britanija koja nema jaki socijalni dijalog, ili nema uopće, ali imamo vrlo jake politike zapošljavanja. Prema tome mislim da socijalni dijalog nije e, jedina e, i, apsolutna nužda. Mi u Velikoj Britaniji je nezaposlenost 7,1% zahvaljujući vrlo aktivnoj politici zapošljavanja, možda najaktivnijoj politici zapošljavanja u cijeloj Europi. Iz tog razloga mislim da je ispravnije reći da to može biti kombinacija više stvari ili jedno ili drugo. I Iz tog razloga sam ja htio da ili ovako ili onako. E, jednostavno kažem da su neki od nas e, uspjeli nešto ostvariti i to s pozitivnom e, politikom zapošljavanja koja je zaista vrlo aktivna. Druga stvar koju želim spomenuti je da nisam baš siguran što se događa sa otvaranjem radnih mjesta. Ne govorim francuski. E, kolege su mi rekli da se to stoji u francuskoj verziji, ali ne stoji u engleskoj verziji, pa bih jednostavno trebao neka pojašnjenja. E, drugi e, kompromis B o kojem je govorio gospodin Darden, pristup pravo pristup, pristup dakle e, cijeloživotnom učenju. Mislim da je to jako bitno. E, to nije samo pravo. Ima jako puno e, konkurentnih obuka, usavršavanja i tako dalje. Ljudi se javljaju da ne, da, kako bi nešto pohađali, a često ima više kandidata nego li što ima mjesta. Prema tome oni imaju pristup e, prijavi i mogu se natjecati da dobiju mjesto. A ako to mjesto ne dobiju, znači li da se mogu potužiti Europskom sudu da nisu dobili to mjesto. E, možda zato e, se i mogu potušiti su, na primjer, pali na svim prijemnim ispitima i onda se e, mogu tužiti sudu i reći da da, ali meni su meni su e, zapravo e, ukinuli moje pravo, odnosno nisam imao pravo na to da idem na taj tečaj, sve što sam e, svugdje pao na prijem ispitima. Stoga mislim da je pravo pristupa bolja formulacija nego li samo pravo, jer inače bi to moglo imati neke pravne posljedice. Druga stvar, fleksigurnost, fleksisigurnost, jesu li to zapravo jednostavno iste stvari, samo se možda malo drugačije kažu, to zovu ovako, drugi onako. Da, u EU imamo puno varijacija i puno toga možemo učiti jedni od drugih. A sada dajem riječ Danuti, dakle izvjestiteljici u sjeni. Eh, hvala predsjedavajući što ste mi e, dali riječ. Želim e, najprije govoriti u ime kolege Kozlovskog. On još uvijek nije stigao. Ako mi dopustite, govorit ću u njegovo ime. U ime kolega, dakle, Jana Kozlovskom. Dame i gospodo, želim se zahvaliti kolegi Bulonu na obavljenu poslu. Jako mi je drago da u Europskoj uniji vlada pozitivna atmosfera vezana za ulaganja. To je zaista jako dobra prilika koju imamo. Jako dobra prilika za nas kako bi se povećao rast. Mislim da je to dobar cilj. I izvjesno je da industrija i daje 20% BDP-a. Međutim, važno je shvatiti da su procesi industrializacije u današnje vrijeme različitih od onih u prošlosti, da, da nisu toliko ključni kao što su bili nekada. Mala i srednja poduzeća igraju sve značajniju ulogu mislim da je jako dobro da za mala i srednja poduzeća postoji podrška. U izvješću se to naglašava, mislim da je to dobro i važno je da oni imaju bolji pristup financiranju. Europska unija podržava mala i srednja poduzeća tako što im daje savjete i e, bolji pristup financijama. Na taj način se poboljšava njihova situacija općenito na tržištu a važno je također da imate i e, povoljno okruženje e, za mala i srednja poduzeća. Ono ne smiju izgledati na prepreke. Ne slažem se sa amandmanima 28. E, i 30. koje se bave ukidanjem poreskih prepreka. Mala i srednja poduzeća imaju puno potencijala iz tog razloga. Moramo naći odgovarajuća rješenja kojim će se omogućiti tvrtkama da, ih, da se njih lakše vodi i e, da e, se e, i da se otvaraju nova poduzeća. Toliko sam imala reći u ime kolege, a sada u osobno ime ja se slažem s mojim kolegom u onom posljednjem dijelu. E, nije mi jasno zašto kolege socijalisti e, žele da se dio teksta koji govori o poreskim preprekama izbriše. Jer mala i srednja poduzeća e, i su poduzeća u kojima je zaposleno 95% zaposlenika u EU. Znamo koliko su ona važna i koliko je važno imati velik broj malih i srednjih poduzeća jer oni otvaraju puno radnih mjesta. Kod nas je nezaposlenost vrlo visoka u mojoj zemlji i zato je jako važno da se e, otvaraju nova radna mjesta. To je važno za mlade ljude naročito. Moramo imati ispravan pristup i ukinuti sve prepreke. Važno je to postići kako bismo imali uspjeh. Hvala. A sada Aleksandra Sirkus. Hvala. Hvala na ovako ljubaznoj e, podršci. Ono što je rekao gospodin Darden o socijalnom dijalogu je važno, jako je važno vidjeti tko će to ostvariti, je li to i ili ja mislim da može biti i i, i ili. Gospodin Bulon mora tu biti jako pažljiv. Koliko ja znam, Ujedinjeno kraljevstvo isključeno je iz 14. dijela protokola Maastrichta 1992. godine. Oni nisu htjeli ono vremena usvojiti socijalni protokol, protokol o E, socijalnom dijalogu. Međutim, nakon toga Jedino kraljevstvo usvojilo je ugovor iz Amsterdama koji ima taj socijalni dijalog. Ne možemo sad samo se i poigravati i reći da li se može birati hoće se koristiti socijalni dijalog ili ne. Nitko ne može reći da sad to neće, pa niti Ujedinjeno kraljevstvo jer je socijalni dijalog i ključan ključan aspekt i britanskog gospodarstva. Britanski kolege e, stovode tu u e, napast, jer ti kolege su ovdje da e, budu konstruktivni i moraju dakle raditi s drugim e, kolegama. U ime komisije gospodin Greenberg. Hvala na ovom mišljenju. Vi se bavite relevantnim pitanjima po našem mišljenju. E, obrazovanje i vještine to su jedne od četiri glavna stupa koje imamo ali neke vještine, neka obuka E, to nije isto u svim sektorima. Znamo da u e, Europi nema dovoljno ljudi sa područja znanosti. E, mi tako i planiramo naše politike. Imamo sektore i vještine koje su povezani, takozvana povezano sektora i vještina. U mišljenju se također govori o socijalnoj odgovornosti poduzeća. Na tom je planu komisija također aktivna. E, Načili su priječenje prije nekoliko godina, a sada obučavamo i za e, socijalnu odgovornost poduzeća, čiji je dio socijalni dijalog. Mi zapravo mislimo da smo u potpunosti usklađeni s glavnim smjernicama te eh, eh, tog mišljenja. Hvala Europskoj komisiji, a sada za kraj Filip. Hvala, hvala izvjeteljima u sjeni, hvala svima drugima koji su uzeli riječ. Što se tiče primjedbe o kompromisu amandmanu A, e, Cijenim mišljenje liberala i u potpunosti se slažem s onim što kažu kolege Serkas i Darden. Tim prije što sam i ja bio zato da ne glasamo za prvi amandman Filipa Benjena koji je tražio da se zadrži jak socijalni dijalog. E, ja sam e, zato da ostane kompromisni amandman A. Ne mislim da će, kada govorimo o pravu na dopunu, dopunsko školovanje, e, da je to nešto što ako ne govorimo o pristupu dostupnom školovanju, da će to odjedan put otvoriti put za čitav niz, čitav niz tužbe. I na kraju termin fleksi sigurnost i fleksigurnost, mislim da je to apsolutno jedno te ista stvar kada mi govorimo u parlamentu. Hvala i Danute koja je i kao glasnogovornica i u svoje osobno ime inzistirala na ulozi i povoljnom kontekstu kojeg želimo kreirati za mala i srednja poduzeća na europskom teritoriju. U potpunosti se s njom slažem. Nisam to ranije rekao e, da glasamo protiv članka 30. koji je identičan kao i 28. i 29. i i 30. sam zaboravio spomenuti. Ja predlažem da ovo ostane kako je. Glasati protiv amandmana 1, 2, 27 i 30. Zahvaljujem se svima, naročito izvjestiteljima u sjeni, na njihovom doprinosu ovom izvješću. E, hvala, sutra ćemo glasati na ovu temu, a ITRE e, će se izjasniti u listopadu. Na plenarnoj e, sjednici će se glasati u studenom. Iako mi je drago da ćemo e, sada imati važnu točku dnevnog reda. Povjerenik Ander će doći, on je navodno već tu, pa onda nećemo napraviti pauzu, on će odmah ući u dvoranu. Ja, wir freuen uns sehr, eine Aussprache mit dem Laszlo Andor zu haben. Bila smo zadovoljni što imamo ovu priliku za razmjenu gledišta s povjerenikom Lazlom Androm, povjerenikom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje. I kao sastavni dio strukturiranog dijaloga zastupnici parlamenta imaju priliku raspraviti niz važnih točaka s njime. Imamo otprilike sat vremena i e, uvelike se radujemo onome što ćemo od njega čuti. Dakle, voljeli bismo znati što komisija ima za reći, a nakon toga ćemo imati e, pitanja i odgovore nakon naše prezentacije. Izvolite. E, zahvaljujem predsjedatelji, poštovani zastupnici, dame i gospoda. Hvala vam na ovoj prilici. Dakle, za naše redovit to raspravljanje između parlamenta i komisije o nadolazećem razdoblju. Ehm, Šaleći se mogao bih reći da smo ušli u posljednju aktivnu godinu rada komisije, tako da ću pokušati biti kratak i staviti više vremena za raspravu. No, iskreno, ovo baš nije trenutak eh, kada bismo trebali biti pretjerano ironični. Kriza eurozone čini se da se nastavlja. To ne znači da će se recesija nastaviti. Kao što znate, prije nekoliko mjeseci već smo imali dokaze da unutar eurozone prosječno gledano recesija je završila. Preciznije govoreći druga recesija unutar ove krize, unutar eurozone je završila, što znači da postoje neki pozitivni znaci oporavka. To također znači da postoji pozitivan razvoj događaja što se tiče zapošljavanja. U nekim zemljama nezaposlenost je počela opadati i to se zapravo još nije očekivalo. No svi ti skromni znaci poboljšanja ne bi naravno trebali dovesti do nekih, do neke preuranjene, e, preuranjenog samozadovoljstva. Predsjednik Barroso je u svojem obraćanju Uniji, odnosno u obraćanju o stanju Unije, rekao je da ne misli da je kriza još gotova, da moramo nastaviti s našim trudom kako bismo se pobrinuli da dođe do održivog oporavka unutar Europske unije, a prije svega moramo se pobrinuti da strategija oporavka uključuje značajne korake u smjeru poboljšanja Europske monetarne unije, odnosno njene izgradnje. Mislim da će ovo biti jedno od ključnih područja rasprava naših, ali i donošenja odluka u dolazećem razdoblju i kroz par minuta vratit ću se na to pitanje. Sada bih naglasio da je ovo i ključno razdoblje što se tiče donošenja proračunskih odluka, toga kako oblikovati, kako definirati proračunske instrumente Europske unije za budućnost. Vjerojatno dobro znate, a to je važno i za moj portfelj, E, još nisu e, dovršene sve rasprave o financijskim instrumentima Europske unije, osobito o nekim aspektima Europskog socijalnog fonda i nekih manjih instrumenata. To još nije dovršeno. mislim da u ovom trenutku još uvijek moramo davati sve od sebe kako bismo se pobrinuli da buduće financiranje za politike zapošljavanja i socijalne kohezije bude osigurano i da dosegnemo očekivani maksimum na temelju prethodnih prijedloga i pregovora. To se očito primjenjuje na Europski socijalni fond, ali i na fond za prilagodbe globalizaciji. Neki parametri parametri iz ove fondove nisu kvantitativni, već više kvalitativni, ali postoji nekoliko pitanja koja se tiču programa za europsku pomoć e, najpotrebitijima. Ja bih rekao da smo u e, relativno hitnoj situaciji što se toga tiče. Države članice, dionici trebali bi biti u mogućnosti e, planirati i što se tiče oblikovanja nekih programa poput jamstva za mlade, e, nedostatak e, posljednjih dogovora zapravo odgađa praktične korake u pripremi. No nadam se da iz ove točke gdje se trenutno nalazimo da ćemo uskoro imati jasnu sliku stvari i planiranje te programiranje u državama članicama i regijama da će se ubrzati. Vratio bih se na pitanje monetarne unije. Spomenuo sam da je ono ključna tema za nadolazeće mjesece. Već smo više navrata raspravljali, siguran sam da znate da smo s ministrima u vijeću imali paralelne rasprave isto tako u odboru za zapošljavanje i socijalnu zaštitu, o izazovima unutar eurozone, unutar monetarne unije, o sve većoj polarizaciji i bojim se da podaci koje, ćemo, koje će sutra izaći u javnost, da će zapravo to i potkrijepiti. Usprkos oporavku postoji dakle sve veća polarizacija u zapošljavanju, socijalnim pitanjima i pripremili smo jednu metodologiju, nove potencijalne alate koji mogu pomoći europskim institucijama, uključujući parlamentu, da prati i otkriva porast nejednakosti E, sve veće divergencije socioekonomskih učinaka u pojedinim državama članicama, isto tako da može pomoći u razvoju mjerila i dobrih rješenja. To vjerujem da je vrlo važno i pojam konvergencije je zapravo u srcu socijalne dimenzije ugovora Dakle, imamo programe inicijative, uključujući strategiju Europa 2020. A zbog svega toga potrebno je osnaživanje, ali istovremeno uravnoteženje i fina prilagodba kako bi se osnažila socijalna dimenzija ovih instrumenta. Kako bi se promicala konvergencija unutar društava i država članica, to je zapravo ključno pitanje kojim se moramo pozabaviti u našim nadolazećim priopćenjima o socijalnoj dimenziji ekonomske i monetarne unije. A predsjednik Barroso je već najavio da će to priopćenje biti dostavljeno u listopadu. Pobrojao bih sada još nekoliko područja gdje radimo na mogućim inicijativama, inicijativama koje su ili već najavljene ili na kojima nastavljamo raditi s namjerom da se identificiraju mogući koraci koji će se moći odraditi prije isteka mandata ove komisije i ovog parlamenta. Što se tiče eh, zakonodavnih prijedloga, E, predviđam usvajanje nekoliko predloga koji bi dalje poboljšali mogućnosti zapošljavanja i radne uvjete, jer se ne radi samo o broju radnih mjesta e, koji su pogođeni krizom. U prethodnim godinama već se također radi i o kvaliteti zapošljavanja i o radnim uvjetima. Mi smo praktički spremni s našim prijedlogom za direktivu o e, proširenju pet direktiva o radnom pravu na pomorce. Za to je samo još potrebno političko zeleno svjetlo. Prijedlog za e, regulaciju Europskog parlamenta i vijeća o osnaživanju europskih službi za zapošljavanje, EUREX, Uh, upravo zbog toga što je mobilnost važna karakteristika Europske unije, uh, a osobito je važno tržište rada i sposobnost, mogućnost rada u drugim zemljama, to je jedna od temeljnih sloboda i važno za pojedince, za poduzeća, no mi moramo vidjeti kako potpomoći tom procesu cilje kako bi od toga profitirali nezaposleni, ali i poduzeća koja eh, ne mogu pronaći odgovarajuću radnu snagu eh, u svojoj blizini. Postoji još jedan prijedlog za eh, okvir za pripravništvo, dakle nakon prijedloga paketa iz prošlog prosinca, te još jedan e, kvalitativni okvir za rekvalifikaciju i restrukturiranje. E, taj bi se bavio, odnosno temeljeno izvješću koje ste vi usvojili e, u ovom polju ranije ove godine. Zatim imamo prijedlog za odluke Europskog parlamenta i vijeća koji uspostavlja Europsku platformu za borbu protiv rada na crnom. Borba protiv rada na crno je tema E, online konzultacija koje smo započeli. E, nakon što se dovrši s konzultacijama morat ćemo procijeniti rezultate i mi zapravo predviđamo pokretanje jedne europske platforme protiv rada na crno. Neke od ovih tema u neke bih ušao malo detaljnije. Primjerice rad na crno ili restrukturiranje i konsultacija s radnicima ili segmentacija tržišta rada i aspekti radnog prava i ugovora u tom kontekstu, to će biti teme e, konferencije o radnom pravu krajem listopada. No siguran sam da ste upoznati s našim planovima za organizaciju ove konferencije. E, što se tiče nezakonodavnih predloga, nedavno smo raspravljali e, na plenarnoj, upravo u rujnu, i mnogi dva su bili prisutni u Strasburu, kada se radilo o dosjeu za zaštitu na radu. Ja podržavam vaš snažan konsenzus za usvajanjem ove strategije i uzevši u obzir rezultate, uspješne rezultate javnih konzultacija, imamo oko, prikupili smo oko 500 doprinosa, te ćemo sada odlučiti kao kolegi o sljedećim koracima. Sada bih se pozabavio sa 2014. godinom. To dakle neće biti puna godina rada niti za parlament, niti za ovu komisiju, no, svejedno, trebali bismo nastaviti raditi na nekim prijedlozima koji mogu ostvariti neke razlike. Glavni zakonodavni prijedlog za to razdoblje, kao što je predviđeno u radnom programu komisije iz 2012. jest e, revizija regulative o koordinaciji sustava socijalnog osiguranja. Taj prijedlog e, bi mogao biti dio jednog paketa mobilnosti koji će komisija predstaviti 2014. i koji će ocijeniti stanje i okvir politika koji se bavi slobodnim kretanjem radnika. Osim toga što sam naveo, ne planiram predložiti nijakve nove zakonodavne inicijative za program, radni program komisije u 2014. Međutim, predlažem da se na stol iznesu neke zamisli koje imaju potencijal za poticanje stvaranja radnih mjesta i poboljšavanja situacije sa zapošljavanjem, te doprinijeti produbljenju gospodarske i monetarne unije. Primjerice, što se tiče stvaranja radnih mjesta, imamo inicijativu za mikrofinanciranje za poduzetnike i to bi bilo pravodobno ponuđeno je prošlo već tri godine od eh, kako je pokrenut alat za eh, mikrofinanciranje. I ovo je bio dobar trenutak da se sažmu neka iskustva iz eh, ovog financijskog instrumenta prikupljena iz svih država članica, pogotovo s obzirom što u novom višegodišnjem financijskom okviru želimo vidjeti kakav je kapacitet Europske unije za podržavanje mikropoduzeća i nadamo se da ćemo moći nastaviti s time stvaranje novih radnih mjesta u zelenom sektoru gospodarstva. O tome se također e, razmatra u uskoj suradnji između mojih službi i službi e, povjerenice Hedegard i povjerenika Potočnika. Mislim da je to korisno kako bi se nastavila rasprava koja je započeta i putuka za produbljivanje monetarne unije, te naravno kako bismo mi sami ostali na pravom putu eh, ka ciljevima iz strategije Europa 2020. Hvala vam na pažnji i rado ću odgovoriti eh, vaša pitanja i suočiti se s vašim eh, kritičkim opaskama ukoliko ih imate. Dobro, možda kritične, ali vjerojatno i pozitivne opaske. Dakle, imam popis govornika koji su se javili za riječ, 12 zastupnika sve ukupno i možda imamo problem s vremenom. Predlažem da nakon 18 sati pređemo na dvije minute. Dakle, uskladimo se tako. E, popis je sljedeći. Christensen, Edith Bauer, Ole Ludwigsson. Das wären die, drei, die sechs für die erste Reihe. Dakle, to je prvih šest, zatim... Haben wir Danuta, Äh, Herr Plenkovic, Frau Maletic und der Thomas Mann. Das waren bisher alle. Oh, es geht weiter. Also schön. Eto, dobro, dakle, to su svi govornici, morat ćemo se ipak držati od početka dvije minute po govorniku. Čabori. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Ja bih pozdravio povjerenika i postavio bih nekoliko pitanja. Ukoliko u e, listopadu izdate priopćenje, e, možda ćemo imati e, biti bolje upoznati sa socijalnom situacijom zbog toga što od pretnika Barosa nismo mnogo toga doznali, tako da se nadamo da će u ovom priopćenju biti nešto novih informacija. Pozabavljaju se nekim od elemenata koje ste spomenuli. Mislim da imamo malo vremena, parlament doista nema previše vremena na raspolaganju, tako da ukoliko biste vi izradili jedan prijedlog o zapošljavanju pomoraca, vjerojatno će to, ćete to morati vrlo brzo učiniti. Dakle, pred nama je podosta rasprava o pitanju financiranja Dakle, što će Europska unija financirati i, a što Europska unija očekuje da države članice financiraju, jer do sada to nije bilo potpuno jasno. Dakle, radili se o europskom programu ili nacionalnim programima koje Europska unija zapravo pokušava potaknuti. Zatim, prenosivost. Mirovina, mirovina, to je nešto što niste spomenuli. Ehm, što vi povjereniče mislite dakle o pomoći najpotrebitijima? Dakle, znamo da je komisija nekako na redu za sljedeći potez, ali eh, rado bismo čuli o tome. Zatim, Također e, imate li kakve scenarije na kojima radite scenarije o vašim strategijama za upućivanje radnika na radu zemstvo. Dakle, svi klubovi zastupnika su zainteresirani za to i održano više javnih rasprava, tako da bi strategija za upućivanje radnika trebala doći što je prije moguće. I ako se vi unutar komisije morate međusobno uvjeriti u to, želim vam uspjeh, ali mi bismo rado vidjeli strategiju što je prije moguće. Hvala. Zahvaljujem. E, malo ste pretjerali s vremenom, e, gospodin Cerkas. E, hvala vam predsjedatelju, prije svega zahvaljujem povjereniče, hvala vam na onome što ste rekli. I mislim da moramo biti realistični jer u krajnjoj liniji eh, želimo ispuniti dio onoga što je obećano, a što još nije provedeno. Dakle, potrebna nam je jasna strategija za sigurnost, dakle, zaštitu na radu. I postavlja se pitanje imate li vremenski okvir za tu strategiju. Spomenuli ste i krizu. E, I spomenuli ste svjetlo na kraju tunela, no da li je to kraj tunela ili možda lokomotiva željeznica koja vam juri u susret? Postoji velik broj nezaposlenih, vi kažete da taj broj opada. To je možda istina u moje zemlji, a to je samo zbog toga što ljudi napuštaju zemlju radno aktivno stanovništvo opada, broj zaposlenih opada, sve manje radnih mjesta, poduzeća otpuštaju radnike, no da, zapošljavanje je statistički sve bolje zbog toga što ljudi napuštaju zemlju. Gospodin Ren je e, makroekonomist, no mi kada gledamo strategiju do 2020. čini nam se da sve manje i manje ljudi radi i ne znam kako ćemo tako izaći iz krize gospodarska monetarna unija. E, znam što ste do sada učinili i potrebni su nam pokazatelji kako bismo dobili e, pokazatelje divergenciji, to je potrebno i vašem kolegiju, no ne radi se samo e, divergencija po pitanju politika, već mi trebamo također politike vratiti na pravi put. Vi kažete da podržavamo program i da imamo automatsku stabilizaciju Europe, odnosno da ćemo se tako boriti protiv krize i nezaposlenosti, no Međunarodni monetarni fond e, trenutno razmatra taj fenomen i mnogo je dosljedniji u tome, mnogo logičniji i nudi alternative što komisija do sada nije bila u stanju učiniti. Dakle, možda biste nešto o tome trebali reći prije nego što, kao što ste rekli, e, se obratite javnosti. I posljednje, e, doista smo u zadnjoj fazi rada na fondu za globalizaciju i socijalnim fondom i naša vjerodostojnost je dovedena u pitanje, pogotovo kada se sjetimo 25% u socijalnom fondu. No, Ovi fondovi moraju nastaviti sa radom i pomoći mladima ispod 30. godine života. Dakle, radi se o našem imidžu u očima mladih i naših građana i moramo se pobrinuti da on bude dobar. E, hvala vam. Dvije minute, Juta Štajneruk. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Nadam se, gospodine povjereniče, da vi imate pravo i sada kada su prošli izbori u Njemačkoj, mm, pojavljuju se prve nedoumice. Dakle, kada je riječ o stvorenim radnim mjestima, istina je da je došlo do stvaranja novih radnih mjesta, no ako razmotrimo situaciju u Europi, to je zapravo atipično zapošljavanje, mnogo rada na crno, socijalnog dumpinga i problemi su sve teži i teži. Komisija je u proteklim godinama propustila se suočiti na ozbiljan način sa ovim problemom. dan danas e, vidim da postoji jedna češka tvrtka Foxcom gdje e, radnici iz raznih dijelova Europske unije rade za 150 eura mjesečno. Kao što znate, sutra predstavljamo inicijativu o nadzoru rada, zato jer mi podržavamo poduzeća koja rade na legalan način kako bi bila konkurentna. Ali u ovom slučaju inspektorat rada mora imati doista konkretnu i priznatu ulogu. Predviđa li komisija neku platformu za suzbijanje rada na crnom. Pitam se, čini li se doista dovoljno po tom pitanju? Ne bismo li možda trebali uvesti neku vrstu europskog nadzora nad radom, zato jer utvrdili smo da su zemlje članice zapravo bespomoćne pred ovim nedovoljnim razvijenim informacija na europskoj razini. Trebaju nam europska tijela, europske institucije koje će učiniti više. Mislim da trebamo izaći u susret radnicima u Europi koji su pogođeni socijalnim dumpingom i iskrivljenom konkurencijom. Ima radnika koji primaju 300 eura mjesečno, ne mogu živjeti od tog u Europi i mislim da Europa mora intervenirati. Sljedeći govornik, hvala. Hvala također i gospodinu povjereniku na onome što je podijelio s nama. Kada je riječ naročito o sigurnosti i zdravlju na radu. Naravno, po tom pitanju nam je potrebna strategija, ali to je nešto što je doista skupo u zemljama članicama i mnogo ljudi sredava od nezgoda na radnom mjestu i također dobijaju kronične bolesti zbog situacije na radnom mjestu, ali imamo također ljudi koji su vrlo dugo na tržištu rada i traže radno mjesto. I ako ne poduzmemo nešto po tom pitanju, mislim da ćemo izgubiti ljude na tržištu rada. Evo, dopustite mi nekoliko konkretnih primjera. Čuo sam od sindikata frizera i e, poslodavaca da će se u budućnosti odbiti poboljšati kolektivni sporazum između um, frizera i njihovih poslodavaca, upravo kako bi se riješio problem opasnih kemijskih tvari kojima rukuju frizeri. Je li istina da je komisija odbila to um, pretvoriti u um, europski akt? Zašto se to ne čini? Hvala Ule. A sada ima riječ Edith Bauer. Izvolite. Hvala lijepa. Imam nekoliko pitanja koja će sigurno stati u jednu minutu. Stalna polarizacija je nešto što doista zaprinjava, a također, kao što spomenuli, potrebni su nam novi instrumenti, novi alati. Kakve to alate i instrumente imate na umu? Naime, to trebaju biti takvi alati koji će stati na kraj takvoj polarizaciji. Drugo pitanje se odnosi na jamstvo za mlade. Što namjeravate učiniti kako biste pružili podršku mladima koji se ispisuju iz škola? Hoćete li im plaćati da idu u školu? I hoćete li uspjeti zadržati taj prag od 30 godina starosti kada je riječ o programu za zapošljavanje mladih. I na kraju sustavi socijalne sigurnosti. Njih treba uskladiti i također revidirati. Dakle, hoćemo li zamijetiti direktivu 883 novom i ako je tome tako, u kojem će to pravcu ići? Hvala, Oli Ludvigson. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, doista je veliki užitak ovdje imati povjerenika i razgovarati o jednom od najvažnijih aspekata Europe, odnosno o velikim izazovima s kojima se trebamo nositi. Iz iskustva znamo da kada imamo određenu povoljnu gospodarsku situaciju, ipak imamo ljude koji su zaglavili, koji su nezaposleni, koji ostaju na ulicama i to me brine. Ja sam uvjeren da moramo nastojati pokrenuti suradnju između Europske komisije i subjekata na tržištu rada. Znam e, da su već poduzete neke inicijative, ali pitanje je sljedeće. Kada će se to doista pokrenuti, provesti u dijelu i kada će se pokrenuti rasprava sa e, socijalnim partnerima, sa poslodavcima, sa komisijom i kada će to početi davati rezultate. Znam da ne možemo djelovati svaki pojedinačno, moramo djelovati zajedno, to moraju učiniti i poslodavci, i radnici, sindikati, svi moraju sudjelovati u raspravi, kao i nacionalne vlasti. Svatam da je to sada već hitno pitanje, ne smijemo propustiti vlak. previše okljevamo. Trebamo inicijative pokrenuti što prije. Pitam gospodina povjerenika što se do sada učinilo? Nezaposlenost mladih je jedan od najtežih problema. Istina je da je doista nezaposlenost u Europi golema. Sljedeći na redu gospodin Plenković. Thank you. Gospodin predsjedavajući mi je dao riječ pa ću iskoristiti hvala na razumijevanju. Nadam se da ima prijevod na hrvatski. E, htio bih vam samo kazati kao zastupnik koji prati odbor za proračun posebno mi je interesantno bilo dio vašeg izlaganja koji se odnosio na zakonodavne mjere u predstojećem razdoblju a jedna od njih je posebno ranija provedba jamstva za mlade koje je izuzetno bitno jer je i hrvatska kao nova članica ušla ali imamo stare probleme a to nam je nezaposlenost mladih koja je dosegla vrlo velike brojeve i do dvadeset četiri godine a imamo i veliki broj onih koji su dugotrajno nezaposleni kako znam da planirate uskoro posjet hrvatskoj jedan savjet pokušajte da upravo to pitanje nezaposlenosti mladih bude u fokusu vašeg posjeta i vaših poruka koje ćete poslati hrvatskoj javnosti jer nas europski socijalni model izuzetno zanima a ovo je goruće pitanje od kojeg javnost očekuje određeni odgovor. drugo pitanje koje mi se čini bitnim i koje je svojevrsna posljedica hrvatskoga članstva u Europskoj uniji jedno specifično pitanje s kojim se možda i vaša zemlja susrela prije desetak godina, a to je problem radnika otpremnika, odnosno radnika koji su radili uz hrvatsku granicu u e, firmama koje su se bavile špedicijom. I dogodilo se sada nakon članstva u Europskoj uniji da su naše granice sa Slovenijom i sa Mađarskom bez carine a to znači i bez radnika koji su obavljali taj posao ranije e, oni su u niz navrata kontaktirali i mene kao zastupnika da vidimo koje su mogućnosti potpore iz europskog socijalnog fonda za hrvatsku već u ovoj godini a možda i idućoj godini kako bi se omogućila barem prekvalifikacija ako ne određena kompenzacija bio bih vam u tom smislu zahvalan za odgovor. hvala lijepa. Hvala. Znam da je dvije minute za riječ doista kratko vrijeme, ali molim vas da se toga pridržavate, a to se do sada i učinili. E, gospodin povjerenik može si uzeti sve vrijeme koje mu treba. E, hvala, nas ću odgovoriti na sve, a i također prvi dio pitanja je obuhvatio mnogo toga. Evo da krenemo od nezaposlenosti mladih, zato jer je to bilo jedno pitanje koje su svi spomenuli. to je sada manje vidljivo nego u proljeće, zato jer sada imamo razoblje provedbe u proljeće, imamo donošenje političkih odluka i preporuka komisije sve do um, sastanka na vrhu u Berlinu u kojem je domaćin bila Angela Merkel. Mm, dakle, tada je to manje vidljivo, a trebamo poraditi na skoroj provedbi za nekoliko tjedana komisija će organizirati sastanak e, među onima koji se bave praktičnim aspektima, jer do sada su zemlje članice imenovale nadležne predstavnike za jamstvo za mlade i programi u tijeku i u slučaju brojnih zemalja, primjerice Italije ili Portugala, komisija pruža izravnu pomoć vlastima u razradi planova za, eh, za jamstvo za mlade. Također, eh, gospodin Čuvareš će uskoro doći u Brisel kako bi raspravio o tome bilateralno i također eh, imamo i takozvani hotline sa nekim od ministara. No, u svakom slučaju u e, listopadu će komisija njezine službe pojasniti točku do koje smo stigli, zato jer imamo 20 zemalja koje koriste tu inicijativu za zapošljavanje za mlade, zato jer su zadovoljili parametre i onda ćemo imati spremne planove do kraja studenoga. Ostalo će uslijediti nešto kasnije. Odakle će doći novac? Dakle, uvijek smo govorili da ćemo trebati izdvojiti sredstva iz tri različitih e, izvora, iz nacionalnih e, izvora, iz Europskog socijalnog fonda i iz inicijative za e, zapošljavanje mladih u određenim regijama. I ovo posljednje je najosjetljivije zato jer ciljene regije i ciljene skupine u sklopu inicijative se još uvijek razmatraju u parlamentu i također i u komisiji. Ja vam jedino mogu objasniti zašto smo iznijeli tu izvornu Um, preporuku, odnosno prijedlog, ne zato što smo imali tu fiks ideju od 25 e, zemalja, nego mm, jer smo smatrali da e, trebamo provesti jedan instrument koji će doista ostvariti razliku i zbog toga se trebamo usredotočiti na regije u kojima je situacija najgora. Zato smo ih izvojili 25. Naravno, ako imate neku bolju ideju, otvoreni smo za raspravu, no kažem da bi 20 ipak bilo neprihvatljivo, zato jer u tom slučaju instrument e, bi se raspršio. I oni kojima doista treba stvarna pomoć je ne bi dobili. Kada je riječ o dobnom pragu i dobnim skupinama, evo ponavljam, zašto smo rekli 25? Zato jer cijela svrha ovoga jamstva je da se osigura tranzicija, prijelaz. Dakle, mladi ljudi koji posebno nezaposleni u mladoj dobi su primatelji vrlo konkretne pomoći i naročito ako dolaze iz vrlo nepovoljnih okolnosti i treba im više pomoći zato jer im je teško da e, nađu posao u roku od 3 ili 6 mjeseci. Dakle, to objašnjava, smatram, zašto smo se usredotočili na dobnu granicu 25 godina i naravno tu smo vodili i računa o potrebnim resursima. Naravno ako budemo imali više resursa naravno možemo tu granicu i povisiti. No mislim da treba mm, osigurati više resursa ako želimo povisiti i dobnu granicu do recimo 30 godina na koje ste se pozvali ukazujući također na situaciju sa nezaposlenosti u nekim e, zemljama i osim toga na različite obrasce u raznim zemljama, odnosno e, u zemljama gdje mladi ljudi izlaze iz obrazovnog sustava nešto kasnije. Znači, oni ipak e, produljuju studije zato što rade nekoliko godina za vrijeme studija, no svakom slučaju cijenimo vaše ove preporuke kako bi se povisila dobna granica, ali u ovom slučaju pak insistiram da u tom slučaju na potrebi da se u procesu pregovora razmotri i pitanje izdvajanja više sredstava. U svojoj skoroj posjeti Hrvatskoj, gdje odgovaram gospodinu Plenkoviću, raz, susreću se sa e, čitavim nizom ministara. I kad je Hrvatska pristupila, imali smo također i treću zemlju u krizi u Europskoj uniji, znači to se to odnosi na nezaposlenost mladih. Posjetit ću lokaciju jednog projekta Europskog socijalnog fonda i također ću se susreti sa ministrima Srećem i Grčićem i razgovarat ćemo o tom projektu, a također i o potrebama za financijskim sredstvima u zemlji. Imam čitav niz drugih e, pitanja koja se odnose i na pitanja zakonodavne naravi. Nadam se da ćemo u narednim tjednima postići sporazum oko upućivanja radnika. Litansko predsjedništvo čini sve što može i također Isko predsjedništvo je učinilo sve u njegovoj moći kako bi eh, ministri usvojili jedan zajednički stav, a ja također ohrabrujem zemlje članice da uvaže i viđenje drugih, zato jer mm, neke zemlje članice su već pokazale otvorenost i fleksibilnost, do tog druge nisu. Mislim da će kompromis biti moguć ako svatko uvaži argumente drugih i na taj način ćemo ostvariti konvergenciju. Nadam se da će to biti moguće do one mjere koja je potrebna. Kako bismo izbjeli situaciju jednog, jedne pravne praznine, i kako ne bi dopustili da e, mnogi predmeti završe na sudovima, kako bi sudovi morali odlučivati i kako e, ne bi došlo do mm, nesrazmjera u području upućivanja radnika, a to ih imamo već jedan milijun, dakle to sve treba ostvariti, treba ostvariti taj kompromis. Dakle, postavljeno je pitanje o mirovinama, mm, trijalog će započeti večeras, i nadam se da će ovaj važan predmet biti priveden sretnom kraju. Gospođa Bauer je pitala o sadržaju pređeđene inicijative za iduću godinu. Da, naravno planiramo reviziju e, koordinacije socijalnog e, osiguranja i Mm, dopustite mi da navedem jedan primjer. Odgovaramo na pitanja koja su postavljena u dokumentu gospođe Reding koji je objavljen u svibnju, a koja se odnose na eh, preferencije i prenosivost eh, naknade za nezaposlenost, odnosno koliko dugo bi i ljudi se mogli osloniti na naknade za nezaposlenost u vlastitoj zemlji. Zato jer imamo tu raspon od 3 do 6 mjeseci fleksibilnosti. Dakle, ako imamo više e, mobilnosti, ako predviđamo veću mobilnost, je li opravdano to produžiti putem različitih opcija ili nametanjem novih standarda Europskoj uniji? Dakle, ta i takva pitanja će naći svoje odgovore, ali sada bih srčao o kada bih e, iznio previše detalja o tome. I jasno sam čuo ono što je rekao gospodin Eri, odnosno da bi to trebalo ostvariti što prije i naravno činim sve što je u mojoj moći da to i ostvarim. Smijem li nastaviti još nekoliko minuta? Da, socijalna dimenzija. Da, polarizacija jest velik problem i trebamo osigurati sustavni kapacitet praćenja polarizacije, recimo uz pomoć ključnih pokazatelja. Mislim da je to u okviru naših sposobnosti, ali također trebamo osigurati i da socijalni partneri preuzmu veću ulogu. Gospodin Serkas je u istom kontekstu upitao o automatskim stabilizatorima. Dakle, cijenimo činjenicu da je parlament već raspravio o mogućim opcijama i ja ću sudjelovati na sličnoj raspravi zaklade Bertelsmann o, mogućnosti uvođenja stabilizatora u, u, u Europsku monetarnu uniju. Mislim, da sam svjestan da se taj instrument spominje također i u nacrtu i to je u skladu sa pravcima koje je komisija istraživala, ali i sada bi bilo preuranjeno reći koje će točno konkretne korake poduzeti komisija. Hvala vam lijepa. Elizabeth Schroeder ima riječ na dvije minute. Hvala. E, Povjerinče Ander, možete nastaviti sa e, socijalnim aspektima Unije. Ako e, sam e, vas dobro shvatio, ovo vi čemu govorite zapravo nije ništa što bi bilo stabilitirajuće, jer ovo bi sve zapravo trebao biti kamen temeljac svega onoga što bi moglo e, riješiti problem da e, se napravi ravnoteža između ekonomskih aspekata i socijalnih aspekata. E, rado bih čuo nešto konkretno o tome. Hoće li se u vašem prijedlogu imati mjere za stabilizaciju toga i ako da, kada? Drugo pitanje je zapravo kada prijedlog koji ste citirali u Europskoj platformi za borbu protiv rada na crno. Što najavljujete i e, u kojem obliku? Kada? Također bih htjela znati, postoji nešto što mi već dugo čekamo, a to su neki e, okviri e, za stažiste. Vi ste rekli da će se to događati u prosincu. E, u kojoj formi će to biti? Čekate li možda na odluku vijeća? Hoće li to biti isto kao i jamstvo za mlade? Postoji nešto što bih rado vidjela da zaživi. Dakle, govorili ste o zelenim poslovima. E, kada će do nje doći? Radi se o inicijativi koja je nikla iz parlamenta. I e, znam se da će sve ovo doći do nekog sretnog kraja. Hvala sada da Danuta ima riječ. Hvala, dobila sam znači dvije minute, to je jako dobro. Možda će čak biti i predugo za mene. Povjereniče, hvala vam što ste danas došli ovamo. Vi ste rekli što predviđa komisiju u sljedećih nekoliko mjeseci. Međutim, kolege i ja bismo željeli već danas saznati što ćemo dobiti u objašnjenjima komisije o socioekonomskoj dimenziji e- ekonomske i monetarne unije. Na koji način e, će Europska komisija nadzirati e, monetarnu uniju? Na koji način će se programi odvijati, programi čiji je cilj da se izađe iz krize? Na koji način će se nadzirati jamstvo za mlade? Jer za sada sredstva koja su stavljena na raspolaganje nisu bila dobro upotrebljene. Uskoro ćemo imati više sredstava, a naša odgovornost bit će još i veća. još jedno pitanje odnosi e, se na osobe koje e, rade u inozemstvu. Morat ćemo naći e, nekakav kompromis na Europskom vijeću jer eh, Europski parlament mora pokušati razraditi kompromis o eh, tom pitanju. Eh, moramo riješiti pitanja delegiranih akata za osobe koje rade u inozemstvu, koje su tamo poslane na rad. A postoje i različite mjere u određenim regijama koje su podvrgnute pilot projektima. Moramo riješiti i poljske probleme i na europske probleme. Htio bih se ovdje osvrnuti zapravo na demografiju, na konferenciju koja će se ovdje održati u Ožiku. Hvala vam povjereniku, a sada Dimir za sljedećeg govornika. Hvala lijepo e, povjereniku na prezentaciji i odgovorima na pitanje. E, ono što bih ja htjela posebno istaknuti je činjenica da u novoj financijskoj perspektivi. two thousand and fourteen twenty imamo jedan zanimljiv izazov a to je kombiniranje različitih instrumenata financiranja za iste mjere koje se financiraju i e, ono što je ustvari i prednost takvog novog modela financiranja je ustvari upravo potreba da u ovim vremenima krize razmišljamo kako kombinirati mjere usmjerene stvaranju poslova sa mjerama edukacije. Naravno ove mjere koje su usmjerene stvaranju poslova financiraju se najviše u kohezijskoj politici iz Europskog fonda za regionalni razvoj i tu je sad važno kombinirati dobro Europski socijalni fond sa Europskim fondom za regionalni razvoj i ja se nadam da povjerenik e, Andor zajedno sa povjerenikom Hanom pronalazi načine kako stvari što više sredstava usmjeriti na e, srednje i male poduzetnike, a onda isto tako iskoristiti e, dodatna sredstva u Europskom fondu za socijalni razvoj za edukacije koje su potrebne za e, rad u tim malim i srednjim poduzetnicima koje bi stvarali kroz mjere iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Moje drugo pitanje vezano je uz pametnu specijalizaciju koja isto tako novost u perspektivi 14.20. Pametna specijalizacija znači uključivanje lokalnih jedinica, neprofitnih organizacija, odnosno civilnog društva i drugih stakeholdera u e, donošenje strateških dokumenata. Na koji način mislite utjecati da se e, to načelo partnerstva što bolje promovira i provede u praksi? Hvala. Hvala sada gospođa Costello na dvije minute. Hvala predsjedavajući, hvala povjereniku za koga imam jedan komentar i tri pitanja. Vi ste rekli da postoje naznake oporavka Europskoj uniji. To smo primijetili u Irskoj, a ipak komisija i trojka se ponašaju kao da smo e, mi ovisnici o mjerama štednje u Irskoj. Trojka inzistira da mi usprkos ostvarenih rezultata napravi, e, da ima, moramo imati u ekonomiji postako 3,1, a mi mislimo da to možemo napraviti sa 2,8%, e, što će biti prema zahtjevima komisije zapravo nešto što će nas jako opteretiti. Ako imate e, socijalni plan, možete li to napraviti i za Irsku i za predstojeći poračun. Što se tiče jamstva za mlade, mi ovdje govorimo o front loadingu i e, znamo e, da se daje prioritet novcu koji će biti na raspolaganju 2014. i 2015. Možete li nam zajamčiti da će ovi e, programi jamstva za mlade postojati i biti u funkciji 2015. godine? E, te da će e, mladi ljudi moći njih iskoristiti prije nego što navrše oni koji su se već javili za to. Jer se bojim da će ti programi početi prekasno funkcionirati. O e, kvalitetnim okvirima za stažiste. Mislim da moramo zaštititi mlade ljude koji u okviru jamstva za mlade e, trebaju imati zaštitu ka, e, i zato me zanima hoće li ove dvije stvari biti međusobno sinhronizirane. I e, ja sam također e, izvjestiteljica za program gdje mi ne znamo hoćemo li e, ljude moći zapravo prehraniti. Možemo li ljudima dati sve što im treba do do e, same zime. Hvala kolegica Bačino. Hvala povjereniče. Vjerujem da za socijalnu Europu moramo sačuvati uvjete rada i prava radnika. Stoga, sada kad ste vi došli na naš odbor, vam moram postaviti pitanja koji su zaista vezana za radnike koje e, nemaju dobre ugovore u radu. To se u velikoj mjeri, e, mjeri odnosi na e, maltežane. Mnogi od njih pate zbog loših vremenskih uvjeta i kratkoročnih ugovora o radu, pa imaju problema da prehrane obitelj. Kakva je službena definicija komisije o e, e, radu sa e, kraćim ugovorima. Što će se napraviti kako bi se borilo protiv tog novog fenomena? Što će se napraviti s onim zemljama članicama koje se ne bore protiv tog fenomena? Zašto to kažem? Zato što osobno mislim da su ljudi koji imaju takve e, ugovore o radu koji su krhke prirodne, e, da su to najsiromašniji ljudi u našem društvu. Zato bih htjela pitati povjerenika na koji način ćemo pomoći 20 milijuna ljudi da izađu iz siromaštva do kraja 2020. godine. I na kraju, možete li nam reći neki konkretni datum kada će se direktiva o pomorcima objaviti. Dva minuta sljedeći, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Već smo čuli objašnjenje e, povjerenika koji zapravo govori o onome što sam ja htio pitati o sredstvima stavljena za borbu protiv nezaposlenosti mladih. E, i to za one koji imaju 24 ili 25 godina, dakle do e, te dobne granice i kako će se određivati tko može e, ući u taj program, a tko ne. To je naravno jako relevantno za zemlje koje imaju veliku nezaposlenost mladih. Moja zemlja je jedna od tih. Stoga želim pitati povjerenika u paketu o mobilnosti e, radne snage e, koji je predviđen za sljedeću godinu treba unijeti u, uzeti u obzir ono što se događa na jugu Europe. Odljev e, mozgova mora se uzeti u obzir. Mladi ljudi koji su zaista visoko kvalificirani odlaze iz svoje zemlje jednostavno zato što u njoj ne mogu naći posao. To su ozbiljni problemi za Europu. Moramo probati pronaći te mlade ljude i pomoći im da se vrate u svoju zemlju. Možete e, li biti u mogućnosti da im date neke poticaje kako bi se vratili? Po pitanju malih i srednjih poduzeća to može biti primjer borbe protiv nezaposlenosti mladih i nezaposlenosti općenito. E, da li se komisija u cijelosti zalaže za financiranje malih i srednjih poduzeća kako bi ista mogla zaposliti mlade. Hvala Tomas e, Man. Nemam e, zapravo puno vremena. Europske zemlje su se odlučile za europski semestar. Slažete li se da bi komisija tu trebala biti neka vrsta suca ili pak netko ko jednostavno e, samo sipa iz sebe lijepe riječi. Moramo biti proaktivni. Povjerenić, imate sada 15 minuta, postavljeno vam je jako puno pitanja. Molim vas da budete sažeti, a sutra ćemo se ponovno sazvati u 9 sati i glasovati. Puno vam hvala. E, neka pitanja su zapravo čak i ostale iz prvog kruga, pokušat ću se osvrnuti na njih i... A čuli smo i neka nova pitanja na koja bi moglo biti teško odgovoriti dovoljno konkretno. E, kad kada su neke nalazeće inicijative preudaljene od nas, kad kada je baš suprotan slučaj, ako se radi o nečem za sljedeći tjedan, morat ću moliti za vaše strpljenje. E, da vidimo kako će kroz tjedan dana izgledati neke konačni sporazumi i dogovori. No, gospođa Jadlovjecka je postavila pitanja o priopćenju socijalnoj dimenziji i što će se točno u njemu nalaziti, pa bih se samo pozvao na svoje nedavno iskustvo iz Poljske. U klinici sam posjetio jedan e, gospodarski forum, sjedio sam s gospodinom Bjeleckim na pozornici a, i ukratko uvelike sam se složio s pristupom gospodina Bjelecka, bivšeg premijera, I on je zapravo rekao da ukoliko je unutarnja devalvacija glavni prilagodbeni mehanizam za monetarnu uniju, Poljska će e, morati još dobro razmisliti o tome hoće li pristupiti. Jer sve implikacije po domaću potražnju i socijalne uvjete e, interne devalvacije zapravo su vrlo ozbiljne. I to je jedno analitičko pitanje tako da ćemo vidjeti kako će naš nadolazeći prijedlog e, izgledati i kako će izgledati e, reakcija u obliku naših politika. Što se tiče novih konkretnih elemenata monetarne unije, e, zapravo bismo trebali imati jedan širi program koji uključuje niz drugih elemenata koji onako moramo ubrzati, primjerice bankovna unija i nju se mora brže provesti nego što je slučaj bio tijekom prve polovine godine, no mislim da priopćenje o socijalnoj Nisam vam mogao dati konkretan datum za inicijativu o pomrcima, a u ovih nekoliko minuta između ništa se nije promijenilo. Dakle, zamolio bih za razumijevanje, neke od ovih odluka još nisu donesene. Komisija ih još nije donijela, no rekao sam vam da je to doista u vrlo uznapredovaloj fazi priprema. Hoće li naša platforma za rad na crno biti dostatna? Gospodin Štajnvik je pitao. Naravno, to ćemo vidjeti kada već razvijemo platformu. Pokušat ćemo ovu inicijativu uključiti sve što se pojavilo kroz naše konzultacije. To je bila i svrha održavanja konzultacije, da dobimo neke praktične ideje i jedan smjer razmišljanja i naših priprema je poboljšati suradnju inspekcija rada u državama članicama i mislim da komisija i Europska unija ne mogu same uspostaviti inspektorat rada, ali ono što možemo učiniti je stvoriti bolju razmjenu informacija i neke druge oblike suradnje između inspektorata rada. To je uvelike potrebno. Mogu vam reći na temelju posjete iz Nizozemskoj i rada sa zamjenikom ministra i nije se radilo zapravo migracije radnika, već o radnim uvjetima radnika migranata u toj zemlji. To je bilo malo pogrešno protumačeno, ali borba protiv rada na crno je e, važna, ima e, mnogo potencijala ovdje, ali potrebno je formalizirati e, radni odnos kako bi se zapravo moglo doprinijeti fiskalnoj situaciji država članica. To bi sve trebali biti naši važni ciljevi koji su uključeni u ovoj nadolazećoj inicijativi. Mi zagovaramo mobilnost. Inzistiramo na slobodi da se poštiva mogućnost, poštuje mogućnost rada u drugoj zemlji. No, moramo vidjeti koja je moguća šteta koja se može nanijeti nekoj zemlji ukoliko iz nje velik broj radnika migrira u kratkom vremenskom roku. To sam spomenuo kada sam nedavno posjetio Latviju, zemlju koju se hvali zbog financijskog uspjeha i sposobnosti da se pridruži eurozoni sljedeće godine, no s druge strane mora se reći da fiskalna konsolidacija u toj zemlji da je provedena u trenutku kada je velik broj ljudi, osobito mladih, napustio zemlju. I ukoliko se barem djelomično taj trend ne preokrene, to će biti dugoročan gubitak e, ljudskom kapitalu i u gospodarstvu promijenit će, promijenit će omjere ovisnosti. A to će biti opet izazov za e, socijalno osiguranje. Dakle, ukoliko napusti prevelik dio radne populacije zemlju, vladi će biti mnogo teže pozabaviti se e, siromaštvom u starijoj dobi. Dakle, implikacije doista mogu biti ozbiljne, čak i ako u nekim slučajevima dođe do nekog gospodarskog šoka, no mora postojati neka strategija za ljudske potencijale kako bi se pokazalo da migracija mora biti zapravo kružna, a ne samo jednosmjerna ulica. Iskustvo, uključujući Španjolce koje odlaze u Njemečkoj, je da nakon godinu dvije dolazi zapravo do selitbe u suprotnom smjeru. I jamstvo za mlade, jednom kada se pokrene, će imati kapaciteta za doprinijeti nekim internim domaćim mogućnostima. Zbog toga je također važno da jamstvo za mlade profunkcionira, da bude uspješno jer pobrinut će se da e, migracija prema van nije jedna mogućnost za one koji su izgubili nadu u svojoj zemlju. Oni će se moći osloniti na svoje vlastite lokalne, regionalne službe za zapošljavanje koje će biti umrežene sa socijalnim partnerima, primat će bolje informacije o nadolazećim ili trenutno slobodnim radnim mjestima u nekoj regiji, moći će mobilizirati e, financijsku pomoć koja će biti stavljena na raspolaganje. I time će pružiti potporu ili radnim mjestima ili kvalitetnom osposobljavanju, naukovanju, no na lokalnoj razini. Tako će se zapravo pripremati za razdoblje nadamo se ponovnog oporavka u svim regijama Europske unije, a ne samo na sjeveru. Hoćemo li imati dalje instrumente, primjerice za pružanje podrške malim i srednjim poduzetnicima da zapošljavaju mlade? Da, barem dva takva su istaknuta u proteklo vrijeme. Jedan kojeg smo uvelike koristili u europskom semestru e, je bio da oporezivanje na jedan usmjeren način e, uklone sa tržišta rada Dakle, ili da se pruži potpora socijalnim doprinosima za male i srednje poduzetnike koji zapošljavaju mlade ili kao u Italiji da se smanji porezna stopa ukoliko se zaposli mladu osobu. Još jedna stvar koja je spomenuta, iako mi je jasno da su mnogi skeptični oko toga, je potencijal Europske investicijske banke u doba samita u Berlinu i drugih događaja predsjednik e, banke, gospodin Hoar, je vrlo snažne izjave dao o tome da je investicijska banka sposobna zapružiti e, ciljene zajmove malim i srednjim poduzetnicima ukoliko zaposle mlade. I nadam se da će do, to, da će do ispunjenja toga doista uskoro i doći i da će taj trud investicijske banke doprinijeti i naravno bit ćemo u kontaktu s njima kako bismo vidjeli koji je stvaran kapacitet e, njihovog doprinosa nakon ovih ohrabrujućih izjava. Što se tiče rada na crno, mislim da sam odgovorio što sam mogao. Što se tiče e, zelenog rada, zelenih radnih mjesta, Kada se približimo tome, vidjet ćemo točno kako izgleda. U paketu za zapošljavanje objavljeno je da se radi na akcijskom planu koji je pridružen paketu za zapošljavanje prošlog travnja. napredovali smo mnogo više e, na radnim mjestima u računalnoj industriji. E, započeli smo raditi s jednom koalicijom kako bismo dobili poslovnu zajednicu da se usmjeri na ova otvaranja ovih radna mjesta, ali da se ljude pripremi, osposobi za takva radna mjesta. Zeleno gospodarstvo je naravno drugačije, to nije samo jedan sektor, već se radi o vještinama, zelenim vještinama koje doprinose cijelom nizu sektora, ali e, u nekim sektorima poput građevinarstva ili automobilske industrije je to osjetljivije. Dakle, u nekim konkretnim sektorima i vjerujemo da će kroz suradnju kroz ova tri portfelja doći do konkretnih praktičnih prijedloga. I možda kada posjetim London, gdje prisustujem eh, seminaru krajem studenog, možda ću moći dati vam neke precizne informacije o pripremama. Dakle, to nije predviđeno za ovu godinu, već za sljedeću, tako da još uvijek imamo nešto vremena pred sobom. I još ćemo poraditi na konkretnim detaljima. Ako još imam minutu vremena samo, u pola minute ću odgovoriti na pitanje e, socijalnih sporazuma, pitanja frizera. Gospodin Kristijan se mislim na otišao, no svejedno siguran sam da je druge to zanima. Siguran sam da znate da ne postoji nikakav automat, ništa automatskog u ovom procesu, niti rokova. Komisija to mora razmotriti, no ne postoji nikakav automatizam gdje bi se socijalni sporazum prenio u europsko pravo i svakako nema nikakav rok za e, reagiranje na tako nešto. Dakle, morate uzeti u obzir da komisija još mora razmotriti e, i poraditi na konzistentnosti različitih politika. Primjerice, sigurnost na radu s jedne strane i s druge strane e, proces takozvanog refita s druge strane i moramo zapravo vidjeti kakav, će biti najbolji vremenski okvir e, na temelju potencijalnih sukoba između ovih programa. To svakako nije lak zadatak. No rekao bih da sigurnost se zdravstvo, iako kad kada dobro napredujemo na tom polju, da odnosno kad kada se susrećemo s nekim zaprekama, da smo mi vjereni da je to europska odgovornost i da se radi o zdravstvenim uvjetama, uvjetima pojedinaca, zaposlenika, da se radi o troškovima poslova i o jedinstvenom europskom tržištu, te o tome da Europska unija u tom području e, ima vodeću ulogu na svjetskoj pozornici. Dakle, to je nešto što moramo ozbiljno uzeti u obzir i hvala vam na pažnji. Hvala, mislim da je ovo bio jako lijep zaključak komisije. Dakle, željeli bismo nastaviti sa strukturiranim dijalogom s vama. Važno nam je da imamo priliku raspraviti ova važna pitanja s vama. Zahvaljujem svim kolegama koji su ostali do kraja i prevoditeljima i tajništvu. Svima želim ugodnu večer.